dragi kolege i kolegice. Boris Nemcov je bio gost i u ovom odboru. E, u posljednjih 15 godina sam i ja s njim vodio nekoliko razgovora u Moskvi, Strasburu, Bosni i drugim, na drugim mjestima. E, naučio sam ga e, cijeniti kao osobu koja govori otvoreno, koja ima veliku karizmu i veliku hrabrost. E, govorili smo i o njegovom ugroženju, o ugrozi koju mu prijeti. E, bio je svjestan svog položaja i situacije. Moramo vidjeti kako ćemo e, vidimo kako je ovdje oporba u Rusiji izgubila velikog čovjeka i e, nad Rusijom sada visi veliki veo. Ne znam tko je osobno odgovoran za to, ali e, sustav koji postaje sve autokratski je velika opasnost. Kada sam čuo prve teorije, teorije zavjere, e, tko je odgovoran za to, onda mi pada napada da kod mrtvih zatvorenika koji e, sjede u raznim gulazima, da e, su tu uvijek članovi oporbe, ljudi koji su opasni za vladajući režim. Pa i u ovom slučaju e, je e, to izgleda slučaj. Boris Nemcov je najavio da ima dokaze za izravnu uključenost Rusije u ratu u Ukrajini. I to možda također nije e, režimu bilo po volji, nije to bilo po volji onima koji su odgovorni za situaciju. Molim vas da se sjetimo Borisa Nemcova e, nekoliko trenutaka. Istovremeno vas molim da e, svugdje pa i u Rusiji branimo demokratske vrijednosti, da stojimo za njih i da im dajemo potporu. Hvala lijepa. Sada dolazimo do četvrte točke dnevnog reda. E, gospodin Kren bil je naš e, sugovornik. E, počeća me to ime na Sjevernu Njemačku i Švicarsku. On je glavni povjerenik Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku. E, imali smo u tom tijelu e, mnoge rasprave zajedno sa razvojem odnosa Palestine i Izraela. E, naravno, vrlo smo zabrinuti zbog zbog razvoja tam, razvoja događaja, pomanjkanja gospodarske perspektive, situacija u Gazi, uloga Hamasa i za i situacije na zapadnoj obali. E, molim vas da nam prikažete situaciju tamo kako bismo to bolje shvatili i kako bismo vidjeli kako tamo možemo djelovati. Jer tu, to moram uvijek prispitivati. Europska unija daje tamo mnogo novca. E, možda nemamo dovoljno vidljivosti i transparentnosti u tome. E, bit će od velikog e, interesa kako možemo e, povećati učinkovitost pomoći i kako poduprijeti politički proces tamo kako bi se ipak našlo političko rješenje mirno rješenje vidimo izbjeglice u susjedstvu E, u susjedstvu gdje postoji isto potencijal za stabilizaciju. Bili smo u Libanonu i Jordanu, ja sam sam bio u Iraku, u Travnju, u Bagdadu. Mislim da sve to moramo gledati u uzajamnoj povezanosti. Libanon, Jordan, e, imamo sirijske izbjeglice koji su tamo u velikom broju koji se također obraćaju za pomoć Europskoj uniji. Moramo vidjeti e, da je to uvijek povezano sa Palestinom. U Libanonu kažu e, e, mi nemamo logore za izbjeglice jer će inače uvijek ostati ovdje. Tu imamo, i 200 tisuća, 220 tisuća palestinskih izbjeglica za koje treba brinuti. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. E, gospođo i gospodo, hvala e, što ste me ovako toplo pozdravili. E, drago mi je što imam mogućnost da ovdje govorim u ovom odboru u Afetu Počašćen sam time. E, e, na početku bih vam htio zahvaliti za dugotrajnu i dobru potporu, povijesnu potporu Europske unije za UNRU općenito, za palestinske izbjeglice, izbjeglice na Srednjem istoku. To je važno partnerstvo sa europskim institucijama, institucijama Europske unije, ali isto tako i sa državama članicama. Oni daju jaku potporu mojoj agenciji. Naročito zahvaljujem Europskom parlamentu za potporu e, kako bismo dobili e, primjerenu razinu potpore, naročito za palestinske vlasti i UNRU i za rezoluciju 20, 2014. za gazu, za važno glasanje o palestinskoj državi i E, raspravu u veljači o UNRI. To smo e, veoma cijenili. E, stoga koristim priliku da vam odam priznanje za ovu raspravu i za, naglasim važnost koju je imala za nas. Evo nekoliko aspekata situacije na Bliskom istoku, naročito kako to utječe na palestinske izbjeglice i zajednice. Moram reći, gospođe i gospodo, da dolazim ovamo u vrlo zabrinjavajuće vrijeme. Važno je naglasiti da vi, svi znate da je regija u velikim teškoćama, da je situacija ozbiljna. E, situacija karakterizira okupacija, blokada u Gazi, naravno vojne, vojni sukobi koje smo vidjeli u Gazi prošlog ljeta kao i ozbiljan sukob u sirijskom kontekstu kao i učinak na susjedne zemlje. U srcu toga s naše perspektive je pomajkanje političkog rješenja za sukobe u, e, u regiji. Kao posljedica toga vidimo e, stalan razvoj radikalizacije i raznih oblika ekstremizma u, e, na Srednjem istoku koji e, snažno utječu za zajednice s kojima radimo. Istovremeno kao rezultat sukopa e, također vidimo slabljenje državnih institucija u cijeloj regiji. države e, E, su naši e, e, domaćini su naši glavni partneri u pomoći palestinskim izbjeglicama. Da, po, da sada kažem nešto o palestinskim izbjeglicama. Po, počet ću sa zapadnom obalom i gazom. Kao što znate, u, u cijelom, na cijelom srednjem istoku imamo pet milijuna palestinskih izbjegla izbjeglica koje, kojima služi UNRA. To je populacija Norveške ili Singapura. Oni nemaju dom, nemaju svoju zemlju, domovinu i stoga ovise o aktivnostima UNRE. Na zapadnoj obali situaciju definira e, stalan razvoj novih nazelja e, i nasilja koje iz toga rezultira. E, rušenje kuća i e, čestih događaja koji su povezani sa ugrozom e, prisilnog iseljenja. Stoga unra mora stalno razgovarati s Izraelom. Na zapadnoj obalo vidimo još jedan fenomen, to je posljedica, to je utaja poreza Učinak na palestinske vlasti je e, snažan jer oni više nemaju kapacitete. E, imamo e, prenošenje očekivanja građana na samu UNRU jer kapacitet države, palestinske države slabi i taj transfer se jača u Gazi znate što se dogodilo prošlog ljeta. Moram naglasiti i to vrlo snažno da se suočavamo sa trenutkom egzistencijalne e, krize za taj narod. I to ima kumulativni učinak. E, I to, e, jer se to događa godinama. Tu imamo blokadu koja utječe na narod Gaze. Daću vam nekoliko indikatora od 2000. godine kada e, e, je situacija nije bila normalna, ali bila je otvorenja što se tiče lokalnog gospodarstva. Imali smo 80 tisuća palestinaca u Gazi koji su ovisili o pomoći hrane UNRE. Nakon 78 godina e, blokade imamo 860 tisuća ljudi koji ovise o pomoći u hrani. Ne kažem to da bih vas, e, vam pokazao koliko, s koliko ljudi mi radimo na terenu. E, kažem vam to jer e, mislim da je to statisti, sramotna statistika. 860 tisuća ljudi 1,1 e, milijun ljudi e, ovisi o pomoći u hrani. E, I to neovisno od svjetskog programa za hranu. Zašto se to događa? Poslovni ljudi koji rade u zajednici, koji su imali svoje, svoja vlastita poduzeća, oni izvoze u Izrael e, i u Europi, u Europu, oni to danas više ne mogu raditi. Bankrotirali si, su, morali su otpustiti svoje osoblje, e, izgubili su i vlastite kuće i sada e, sjede u iznajmljenim sobama i koriste našu pomoć u hrani. To govorimo ovdje o visoko obrazovanim ljudima, Populacija Gaze je visoko obrazovana. E, ti ljudi žele ono što svi mi želimo. Oni se žele brinuti sami za svoje obitelji. Oni ne žele biti ovisni o pomoći u hrani od unore. E, I oni ne žele ostati u toj situaciji, a to ne želimo ni mi. Oni žele ponovno otvoriti svoje firme, e, ponovno izvoziti, žele biti dio zajednica oko sebe kao, što su to bili u prošlosti. Oni žele da se ta situacija riješi, što uključuje i e, činjenicu zabrinutost Izraela za sigurnost. To je jedan od parametara koje treba uključiti. To je vrlo važan set elemenata koji moramo uzeti u obzir kad razmišljamo o Gazi. Mm, e, sada nema slobode kretanja, nema mogućnosti za zapošljavanje u ovoj situaciji. A usto e, smo imali i prošlogodišnji sukob sa e, masivnim e, razaranjem koje je bez presedana u kontekstu gaze u posljednjim desetljećima. Stoga danas imamo ne samo nezaposlenost, već imamo i 100 do 120 tisuća beskućnika kao rezultat razaranja kuća, domova. Po našoj procjenu, procjeni 96 tisuća kuća su ili potpuno ili djelomično e, razrušeni. 20 tisuća ih je potpuno srušeno. Deseci tisuća će, e, su sigurno oštećeni i treba ih popraviti. Imamo razaranje, imamo beskućnike, imamo traumu također situacija djece u Gazi. Pet, 540 ih je ubijeno u prošlogodišnjem sukobu, 70% ispod dobi od 12 godina. 138 e, studenta iz Undrine škole se nisu vratili, 3000 e, ranjene djece, 1000 će im biti hendikepirani cijeli život. To znači da se traume ne vide samo u razrušenim zgradama, one se vide i u učinku na ljude, na e, učinku na zajednice. Danas se usredotočujemo na polaki proces e, e, ponovne izgradnje a i gledamo odsutnost vlasti u Gazi vlada nacionalnog konsensusa nije do sada još mogla ili bila u stanju preuzeti sve svoje odgovornosti za gazu. Gledamo i probleme financiranja i follow-upa nakon e, konferencije u Kairu prošle godine. Ono što se mene najviše doima jeste da u međuvremenu imamo zajednicu u Gazi i u Izraelu dvije zajednice koje rastu jedna uz drugu. Ali za razliku od prijašnjih generacija, te generacije, mlađe generacije odrastaju bez ikakvog kontakta, bez ikakvog poznavanja jedni drugih. Imamo jednu 58. poslovnog čovjeka kojim je prošle godine rekao, on je rekao da je on e, dobar čovjek, ali da njegova djeca nisu tako dobra, što je začuđujuće. E, e, e, rekao je da je on odrastao u kontaktu s Izraelcima, da je s njima poslovao, trgovao i rekao mi je često se nisam s njima slagao, ali sam još uvijek shvaćao njihove i naše perspektive. Ali naša djeca, kaže on, oni se nikad nisu upoznali s nijednim Izraelcem a e, da ne kaže da su ih vidjeli. Sada imamo ovu odvojenost, ljudi žive iza zidavo, e, imaju različita iskustva. U New York Timesu je, ne, e, je rečeno 42% Izraelaca nikad nisu se susreli sa palestincem u svom životu. Na toj osnovi se ne može graditi regionalna stabilnost. Doći ćemo i do Sirije i regionalnih posljedica toga. E, fokus Europe se mora biti na sigurnosti na Srednjem istoku. Moram e, stoga podcrtati da postoji jasna veza u regionalnom smislu. Mladi ljudi u Gazi, 65% stanovništva je mlađe od 25 godina. To je vremenska bomba. To su obrazovani ljudi koji nemaju nikakvih e, mogućnosti ni perspektive u budućnosti. E, tema Sirije, problem Sirije je jako važan. Mi pratimo s velikim zanimanjem e, komunikaciju o Siriji i Iraku koja je predstavljena mm, od strane EASA i podpredsjednice Mogherini želimo pocrtati sljedeće. To je jedan od najkatastrofalnijih sukoba koje smo ikada vidjeli u, na svijetu. U, pet 95% populacije e, izbjeglica iz Palestine koji su se prije brinuli za sebe, e, radili su u Siriji, bili su dio gospodarskog i socijalnog života zemlje. Oni danas ovise o UNRI 60% palestinskih izbjeglica u eh, Siriji, eh, bilo ih je 150 tisuća prije rata, sada su razmješteni, imamo 44 tisuće u Libanonu, 14 eh, tisuće u Jordanu, 4 tisuće u Egiptu i tako dalje. Imamo brojne instalacije koje su mm, srušene 46 od 219 e, je srušeno. E, da i ne spominjem posljedice na susjedne zemlje, Libanon i Jordan, e, koji već nose ogroman teret s palestincima, a sada su se tome pridružili i sirijske izbjeglice. Zajednice palestinskih izbjeglica na Srednjem istoku E, su sada suočeni sa krizom zaštite. E, tu imamo e, jaz ranjivosti koji stalno raste. Oni su jako razočarani svojom situacijom, smatraju da su zaboravljeni u svijetu. UNRA usred sveg toga će razmatrati u svibnju 65 godina već radimo u ovoj regiji. Ovdje bih htio naglasiti 65 godina našeg djelovanja, znači dvije stvari e, među inim. Dakle, to je sljedeće. E, našli smo načina da e, dademo dobru i korisnu pomoć i usluge izbjeglicama. Ali to istovremeno znači da kada se stvari ne rješavaju politički i kada se ne nalaze politička rješenja, e, onda imate 65 godina agencije pote, poput UNRE. Nikad nije bilo e, planirano da ćemo tako dugo ostati e, djelotvorni. Međutim, nažalost, smatra se da ćemo još mnogo godina morati biti djelovati u toj regiji. Pred 11 mjeseci e, sam e, napravio jedno istraživanje ja dolazim iz klasične situacije crvenog križa unra u tom smislu je značajna agencija ona je spoj humanitarnih i hitnih operacija i djelovanja a isto tako se angažiramo na dugoročnom razvoju Un, e, dostignuće e, UNRE u razvoju je jedan od najznačajnijih rezultata u svijetu u posljednjih nekoliko desetljeća. Imamo neko od najboljih e, indikatora za zdravlje i obrazovanje. Mi smo do, doprinijeli razvoju ljudskog kapitala jedne cijele generacije. Ja ih susrećem svugdje gdje god se krećem Imamo dvije strane palestinske priče, to nije samo povijest e, gubitka, razočaranja, e, napušta, napuštenosti, e, što je povezano sa žrtvama, to su i sva dostignuća a, palestinaca jer su angažirani za obrazovanje kako preko UNRE, tako i izvan toga. Jasno je da se suočavamo sa velikim izazovima dostignuća koja smo postigli e, u obrazovanju i zdravstvu, oni se, ona se mogu preokrenuti. Kad e, ste okruženi sukobima, kada imate stalnu blokadu u Gazi, kada imate situaciju okupacije koju sam upravo opisao, postoji trenutak kada sva ta dostignuća u zdravlju i obrazovanju se mogu okrenuti UNRA eh, nastoji eh, očuvati pristup obrazovanju u Siriji, eh, također i pristup izbjeglicama u Libanonu, u Jordanu. Međutim, mi smo izgubili 14 kolega u Siriji, a 25 ih je zatvoreno ili su nestali. 11 kolega smo također izgubili u Gazi to je cijena e, prisutnosti na prvoj liniji sukoba. E, imamo još jedan izazov. E, naši troškovi, rashovi za obrazovanje, zdravlje, za palestinske izbjeglice je 1,2-1,3 milijarde dolara. To je ogromna svota. Naročito smo zahvalni Europskoj uniji i državama članicama što e, ste nam dali toliko doprinosa. To je najveći doprinos našem radu. Mi to e, visoko cijenimo. Mi tome dajemo i veliku vidljivost jer je važno da se vidi što zajednički postižemo u tom smislu. Istovremeno E, također postoje neki jazovi. Moram naglasati jedan vrlo bolan, bolnu stvar koja nas je vrlo iznenadila prije četiri mjeseca. E, četiri mjeseca e, e, četiri mjeseca nakon konferencije u Kairu morali smo prestati graditi skloništa Eh, zbog pomanjkanje financija. Eh, dobili smo novac iz Njemačke, to je presušilo. Moramo pronaći eh, više novca za popravke četiri mjeseca nakon konferencije u Kairu. Vi će, stalno razmišljate o stabilnosti, sigurnosti i imigraciji. Mogu vam reći, Broj palestinskih izbjeglice iz Sirije koji napuštaju Siriju i nastoje doći do Europe, taj broj stalno raste. E, ljudi iz Gaze po prvi puta e, koliko god bili ponosni i oni nastoje e, otići iz Gaze. Ako se ne angažiramo politički i financijski to će imati ogromne implikacije za ljude na terenu. E, zadnja stvar koju bih htio reći gospodine predsjedniče o ovome jeste da pozovem Europsku uniju da se i dalje angažira. E, da vam kažem gdje je to potrebno po mom mišljenju. Najvažniji oblik angažmana je diplomatsko i političko angažiranje. Predstavljam agenciju koja se bavi humanitarnom pomoći i razvojem za nas je najvažnija stvar danas, to je za izbjeglice i za regiju, da imaju politički angažman kako bi se riješili uzroci koji e, ove situacije e, ovaj se angažman mora odvijati kroz dijalog s vama, sa stranama na terenu. Vi imate pristup svim stranama na terenu, to je veliki doprinos Europske unije. Morate e, dati novi zamah tom procesu. Možete i posjećivati te regije. E, vrlo često tražite te mogućnosti, a UNRA je uvijek presretna da, vas, e, da vam u tome pomogne, da vam pokaže stvari na terenu, jer to za vas najvažnije. Naroči smo e, zahvalni potpredsjednici Mogherini koja je e, svoj prvi posjet izvan Europske unije posvetila upravo ovoj regiji. Ja sam bio u Gazi s njom. Mislim da je poruka važna e, da i regija treba ovakve poruke. Molim vas i dalje pomažite UNRI kao agenciji Često čujem pitanja, 65 e, mm, godina e, nismo se makli s mjesta. Međutim, ne radi se on Runi, to je regija, stabilnost, mir, e, koegzistencija naroda. A mi smo sada pouzdan akter na terenu koji može davati usluge zajednici ali to nije naš cilj. Mi ne želimo biti tamo zauvijek. Treba naći trajno rješenje za mir. Politički angažman, dakle, institucionalna podrška UNRI i našem radu, politički i financijski. To je nešto neobično važno za budućnost. Hvala vam predsjedniče. Gracias. Hvala vam. Dvije stvari. Kao prvo, gospodine predsjedavajući, kratko bih se osvrnula na ono što ste izrazili kao e, primjedbu na početku. E, tiče se ubojstva Borisa Nemcova u Rusiji. Mislim da nam je potrebna hitna e, i učinkovita istraga. To bismo trebali tražiti. Jer bilo je već dosta smetnih slučajeva koji se nisu istražili kada se radi o ruskim opravljanjacima. Tu moramo ruskim vlastima jasno dati do znanja da hitno tražimo učinkovitu istragu. A sada o ovome što smo upravo čuli. Tu vam želim reći sljedeće jer vi ste to dobro objasnili i mi smo to isto tako doživjeli, mi koji smo bili u posjeti toj regiji. To je regija koja politički, gospodarski trenutno nazaduje. Ali s druge strane, mi istodobno financiramo taj sustav, dakle ponovna izgradnja u pojasu gazi se podržava, izgradnja bolnica, NVA se dakle podržava i to financijski. To znači da Europska unija doprinosi do toga da se održava taj status quo. Jer koliko god odlučimo odaslati novca u taj u to područje, izraelska politika uništava sve ono što financiramo, a zatim mi to ponovno financiramo i tako već proteklih 50 godina. Dakle, koji je očito da moramo pomoći palestincima koji se nalaze u ovakvu dramatičnu situaciju kako ste i vi ju opisali, ali kako bi trebao izgledati sljedeći korak? Kako ne bi postali na neki način suučesnici e, tog statusa quo koji se pokušava iz dana u dan, prije svega uzavši u, u, u obzir činjenicu da taj sukob traje već 50 godina. Evo to bi bilo moje pitanje. Hvala vam. Mikrofon molim. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavatelju. Kao što je zadnja govornica spomenula, kao prvo želim vama zahvaliti gospodine predsjedavatelju na tome što smo odali počast ubijenom Borisu Nemcevu. Hvala vam lijepa na tome. Zato što je on umro kao borac za demokraciju. U ime kluba smith ALDE želim reći da ćemo u ovom odboru podržati taj zahtjev da se provede nezavisna i temeljita istraga vezano s to ubojstvo. Mislim da je vrlo važno da tražimo kao parlament da se ta situacija razjasni. A sada da se na izlaganje našeg gosta. 65 godina, 65 godina aktivnog djelovanja i sad vam moram zahvaliti na obavljanju tog vrlo teškog posla kojeg ste do sada radili u kad kad vrlo teškim okolnostima i zapravo je vaša agencija izgubila mnogo suradnika isto tako, te vam želim zahvaliti u ime ovog odbora vama i svim tim ljudima koji rade u vrlo teškim uvjetima na terenu kako bi pomogli izbjeglicama. Ja sam već nekoliko godina bila u nekoliko posjeta pojasu Gaza Izraelu i nikad e, se ne može zaboraviti ta slika kada se vide, vide ta djeca koja odrastaju u tim uvjetima, kada se uh, te slušane zgrade. Mislim da moramo ovdje pokušati učiniti sve što možemo kako bi pronašli političko rješenje za budućnost i kako bismo mogli napredovati. Nešto što, o čemu smo razgovarali, što ovom prilikom nismo spomenuli je činjenica da ste naglasili u dokumentima i pitanje ravnopravnosti spolova. To je vrlo važno pitanje i stoga vam zahvalim što ste to spomenuli u ovim uh, lecima i htjela sam vas upitati kako mi unutar našeg odbora možemo učiniti nešto više za to. Jer mi znamo da se žene teško bore u izbjegličkim kampovima i mislim da je vrlo važno da naglasimo cijelo to pitanje jednakosti spolova i mislim da to moramo učiniti više. Isto tako me zanima koja bi mogla biti vaša vizija vezana uz političko rješenje. Kako bi to moglo biti rješenje? Mislim, možda to ide malo izvan e, samog opisa vašeg zadatka, no mene zanima koje bi bilo potencijalno političko rješenje po vašem mišljenju. Predsjedavatelju, hvala vam. Hvala vam, Pierre, na vašem izlaganju. Hvala vam što ste podijelili najnove informacije o onome što se događa na terenu. Ja doista osjećam vašu frustraciju, e, vašu ljutnju i moramo dati počast vašoj organizaciji i vašem uredu u Briselu što ste nas e, uvijek držali u toku onoga što se događa, organizacijski gledano, ali isto tako i vezno za ono što se događa na terenu. E, ja se slažem s tim da trebamo ostati angažirani vezano za vašu volbu, molbu. Velik dio ove situacije tiče se zemalja koji su bivši dijelovi Britanskog e, kraljevstva i stoga mnogi od tih razloga trenutnih e, situacija su duboko ukorjenjeni u povijesti. E, isto tako ste spomenuli stanovništvo Norveške, dakle da je iznos sa trenutno 5 milijuna ljudi, toliko iznosi stanovništvo Škotske i stoga je situacija vrlo teška posljedice tih jazova, tih razlika, tih radikalizacija. To je spomenuto i na jednom e, proteklom sastanku prošli tjedan i u budućnosti će se vjerojatno ti jazovi još i više produbiti, ne samo u toj, u toj regiji, nego i diljem svijeta i moramo ostati dalje angažirani. Uvijek me zaprepašuje to kada to vidim, jer zapravo se uvijek bavimo posljedicama, ne uzrocima i bilo bi mi daže da se bavimo više razlozima tih, tih situacija. Moje pitanje tiče se Izraela, se da je Izrael demokracija, da imamo okvir za dijalog, za napredak, da je to velo složeno društvo, da je to demokracija, e, kako, na primjer, Sirija nije. Dakle, u Izraelu postoje sugovornice s kojim možemo razgovarati, koje možemo poticati i mislim da je, su naše zajedničke vrijednosti ishodište za to. Naravno, ne postoje samo dvije strane, ova rasprava je mnogo složenija. Djelo koji smo imali s Izraelom već traje desetljećima i na neki način se odvija na, u paralelnom svijetu gdje je međunarodna zajednica angažirana sa Izraelom, ali na terenu država Izrael sustavno radi na tome da onemogući bilo kakvo dugoročno političko rješenje. I e, vaša rečenica mi se dojmila da ljudi žive odvojeno, da su razdvojeni. To su dakle razdvojeni sustavi koji još i više onemogućavaju politički dijalog. A međunarodni dijalog je u potpunosti besmislen, budući da ono što se kaže na terenu je u potpunosti suprotno sa time. Možda da mi kažete, zanima me vaša stručnost, vaše iskustvo, budući ste vi neutralni pomatač, kako mi kao Europska unija možemo vršiti pritisak na državu Izrael kako bi ona vršila smislene aktivnosti koje će dovesti do poboljšanja na terenu. Nema smisla voditi dijalog jer vidimo da on do sad nije bio uspješan. Postoji nekoliko rješenja, na primjer da se suspendira sporazum o pridruživanju, da se e, suspendiraju financiranje u okviru obzora 2020, da se onemogući e, uvođenje određenih sredstava. Dakle, postoje i proizvoda, dakle, postoje određene rješenja koje bi bilo vaše mišljenje o tome što bi moglo biti smisleno i što bi dovelo do razlike na terenu. Jer ja dijelim vaš pesimizam, ako se stvari nastave kao do sada, onda nema te količine novaca koje ćemo moći dati Uniji, a koja će proizvesti jedan, jedno smisleno rješenje. Hvala vam. Hvala vam, predsjedavajući. Želim zahvaliti našem današnjem gostu na njegovom izvještaju i na njegovoj nazočnosti. Drago mi što mogu ustvrditi da je Evropska unija prvi donator njegovoj agenciji i nadam se da će sredstva koja ćemo izdvojiti, da će se u budućnosti povećati. Međutim, da se vratim na ono što je rekla kolegica Valenciano o ovoj temi. Mi sudjelujemo u djelovanju vaše agencije i to slušajući i predstavnike civilnog društva koji nam vele da nema e, jamstava da ova sredstva neće biti iskorištena na loš način, odnosno možda od strane nekih ekstremista. Pa me zanima e, koje mjere je vaša agencija donijela tijekom posljednjih godina kako bi garantirala da će ova sredstva ići u ruke onih kojima su najpotrebnije. Potom se želim nadovezati na nešto ste vi istaknuli u svom izlaganju, a to je nedostatak perspektive za jednu čitavu generaciju palestinaca u pojasu Gaze. S tim u vezi ne smije nas tada iznenađivati činjenica da dolazi do radikalizacije društva i to na eksponencijalan način, zato što ti ljudi ne vide nikakvu drugu alternativu, nemaju mogućnost izgraditi svoju budućnost te e, za njih život nema, počinje gubiti na vrijednosti. Vidjeli smo da se ovaj sukob tijekom godina da je, da je ev, evaluirao, da sada već možemo govoriti o sukobu civilizacija, kultura, sukobu religija i dakle to još više otežava moguće političko rješenje. E, kada govorimo o konkretnim rješenjima po vama, je li moguće poraditi na jednoj od tema o kojoj se poprilično raspravljalo tijekom pregovora, a to je deblokada luke u Gazi kako bi se Gaza otvorila svijetu, kako bi se smanjio pritisak e, ove opsade kojom je, kojoj je izložena ovaj, ovo područje i to već dugi niz godina i kako bi po vama Europska unija mogla pomoći u kontroli granica. Dakle, s jedne strane bi to omogućilo palestincima da imaju pristup ostatku svijeta, a s druge strane bi to bi, bismo pomogli Izraelu uh, u garantiranju određene razine sigurnosti, tu bi možda našli na njihovu suradnju. Potom pitanje vezano uz Siriju, to je još jedna dodatna katastrofa koja se nadovezala već na onu situaciju u Libanonu, Turskoj, Jordanu, Vidjeli ste na koji način e, su, kakav je odnos snaga u regiji, s tim u vezi imamo različite informacije. S jedne strane je od strane Turske na dijelu velika pomoć izbjeglicama, I, a s druge strane se govori o suradnji ove zemlje sa nekim ekstremističkim skupinama. Želim vam zahvaliti, želim zahvaliti javno svim dobrovoljcima i suradnicima vaše agencije koje su i ove godine platili visoki cef i to u krvi za svoju misiju i hvala im na, na želji i na volji da pomognu palestinskom narodu. Ne govorim samo u svoje ime, mislim da su i brojni danas nazočni na ovom sastanku, da se slažu sa mnom i evo još jednom zahvaljujem vam od srca na svemu što činite. Hvala vam lijepa. Oprostite na mom glasu. Nisam popio onaj viski koji je gospodin Brokat kad spomenuje. Hvala vam lijepa na vašem preciznom opisu, na izlaganju e, preciznih brojaka, informacija. Imam dva pitanja. Kao prvo spomenuli ste vladu nacionalnog jedinstva koja je ostvarila neuspjeh. Bio sam u posjeti Izraelu i Palestini e, prošle godine u studenom i prosincu i tada nam je rečeno da i Hamas vrši blokadu e, kako bi se u pojas Gaze mogli uvesti e, materijali za za graditeljstvo. Što mislite o tome i, i što mislite o toj blokadi vlade nasnog jedinstva koja, je bila, koja nije bila upisana na papiru, ali što to znači za vaš rad? Spomenuli ste isto tako i e, konferenciju Skyra Imate li neke podatke, neke brojke o tome tko je tada davao doprinos, a tko ne, samo za nas kako bismo znali, jer bi ta diplomatska veza mogla ići u neke druge države, u neke druge regije. Zatim kao drugo spomenuli ste koliko je važan diplomatski odnos, dijalog na terenu. Nama je teško ući u pojas gaze. To smo spomenuli i, naš, i u okviru naše zadnje delegacije u ime kluba zastupnika mm, demokrata to smo um, spomenuli. Njemački, na primjer, zastupnici mogu otići u pojas gaze, ali ne mi kao pametani zastupnici imali neke mogućnosti da se to promijeni i bilo bi mislim važno surađivati s vama i kada se radi o tome da Europski parlament može biti tamo na terenu, da možemo doista voditi dijalog i popišati sa ljudima tamo. Hvala vam, hvala vam na vašem radu. Tri primjedbe. Prva primjedba uzevši obzir da vi vrlo dobro upravljate svim time, e, neću se osvrnuti na vaše sposobnosti, već me zanima zašto arapske države ne doprinose više razvoju te regije i prije svega uzevši u obzir e, ovaj proračunski jaz koji imate u rupu, biste li vi to htjeli i jeste li ih pitali, jesu li vam oni na to odgovorili pozitivno. Moja druga primjedba vezana je uz uvjetovanost. Kao što znate, ja sam uvijek vrlo oprezan kada koristim taj pojam, no vjerujete li vi da je glavna, glavni cilj Fate i Hamasa razvoj državine prava, demokracije ili pak borba protiv Izraela. Dakle, to je pitanje koje vam ja želim E, postaviti. Koji je prvotni cilj Hamasa i Fatih? Je li to razvoj demokracije ili to borba protiv Izraela? Treća primjedba tiče se e, zapravo činjenice da vi na neki način nadoknađujete taj, te manjkavosti koje vladaju u tim državama, međutim vladama. Mislite li da je taj um, ta činjenica da bi to nadomješćate pozitivna stvar ili ne. Eto, to su moje tri primjedbe i e, zamolio bih vas za odgovor. Hvala vam lijepa. Thank you, Let me also start by... Hvala vam gospodine predsjedavatelju. I ja bih kao prvo zahvalio govorniku te čestitao vama i vašoj organizaciji na nevjerojatnom radu koji obavljate u vrlo teškim situacijama ne samo bez financijskog financijska ograničenja, već e, zbog toga što je to općenito vrlo strašna situacija, dramatična situacija, vidimo da palestinci pate i da se situacija sve više iz dana u dan pogoršava Smatram da je uznemirujuće da ovih 42% izraelskih stanovnika nikad nije susrelo palestinca mi možemo živjeti sa nadom da ćemo ostvariti mirno, sigurno rješenje za Palestince i za Izelce da će imati e, to, stabilne dvije države. Ali kada imate tako strašne statistike da se 42% stanovništva nikad nije suselo, onda to otvara prostor za strah, e, za demonizacije druge strane. Naravno, smatram da svi želimo više angažmana i s tim u vezi bi prije svega htjeli vidjeti da Europska unija odigra aktivniju ulogu u tome da se potakne da se nađe rješenje za taj mir. Mi smatramo da Dakle, to ne može samo prepustiti se nemačkim državama. Njihova vjerodostojnost je upitna i to bi moglo proizvesti još više poteškoća. Što više se dionika diljem svijeta udruži u tom cilju, to će biti izgledni uspjeh. Zanimalo bi me s vaše strane, uzreći u obzir sve te strašne statistike, koliko bi bilo od pomoći ukloniti tu blokadu koja je vrlo ograničavajuća i koji cijeli pojas gaze zapravo pretvara u otvoreni zatvor. Bilo bi me zanimljivo čuti koliko bi primili koristi kada bi imali rješenje tog pitanja ponovnog smještanja palestinaca, uzeš u obzir ovaj sve ekstremniji, ekstremnije okruženje diljem svijeta po pitanju terorizma. Hvala lijepa. Izvolite. Hvala vam na ovim zanimljivim pitanjima. Počet ću s vašom opaskom zastupnice Valenciano o načinu na koji održavamo tamošnji sustav. I na konferenciji u Kairu smo zabilježili situaciju u kojoj su brojne zemlje su se pitale isplatili se investirati u gazi, znajući da je na dijelu svoj vrsti ciklus rušenja i ponovne izgradnje kao što je naglašeno više puta, pa vi ste pitali da li mi financiranjem ove situacije zapravo istu održavamo na mjestu. Onim zemljama i predstavnicima koji su izrazili sumnju u tom smislu koji su izrazili nesigurnost da ulažu u, tu zemlju, u to područje svijeta, mogu reći da postoje mnogi koji se sudržavaju kada je riječ o financiranju gaza, upravo zbog ovoga što ste istaknuli. Smatram da se zemlje ne mogu sudržavati od humanitarne pomoći i pomoći rekonstrukciji u Gazi i u političkom smislu. Mislim da to nije dobro koliko vlada jedne zemlje kaže mi nećemo danas investirati u gazu, pa onda se barem uključite u posao na političkoj razini. ne ne kažem da imam rješenje za tu političku jednadžbu, ali ne možete se suzdržavati na ova fronta, jer u tom slučaju tamošnji stanovnici su prepušteni sami sebi. Moramo se barem potruditi ispuniti njihove osnovne potrebe. Ukoliko ništa ne učinimo, onda jačamo ekstremizme, jačamo podjele u tamošnjem društvu. Vi ste pitali što bi mogli biti idući koraci. A ono što smo čuli da je proizašlo iz sukoba u Gazi, a to su bile opetovane izjave i iz Europske unije i od potpredsjednice Mogherini, to smo čuli na konferenciji u Kairu. Mi jednostavno ne smijemo dozvoliti da se Gaza vrati u situaciju koja je bila pod blokadom. Moramo dakle o, pomoći i u izgradnji i u političkom kontekstu. UNRA nije agencija koja može, koja ima mandat za odigrati jednu političku ulogu, ali mi smo na dobrom mjestu da vidimo, da možemo reći koje su posljedice nedjelovanja, to vidimo svakog dana i to na najbolniji mogući način u očima ljudi, obitelji koji se trenutno ničemu ne mogu radovati i nadati. I zato smatramo da su inicijative potrebne u političkom smislu i to od strane velikog broja dionika. Danas imamo veliku nestabilnost na bliskom istoku i ovo je u neku ruku postalo europsko pitanje, zato što se ovo tiče i ljudskih prava, to se nalazi u samom temelju europskog projekta, tu je prepoznavanje i poštovanje ljudskog dostojanstva, a sigurnost u e, regiji se ne može e, temeljiti na zanijekanju nečeg dostojanstva. I mislim da se ovo može kombinirati i konceptualno i analitički mislim da se možemo onda koncentrirati na nešto drugačiju budućnost. I hvala vam zastupnice na opasku o posljedicama sigurnosne situacije po naše djelatnike. 30 tisuća naših djelatnika radi u toj regiji. To je vrlo velik broj. I radili smo u zonama sukoba više od dva, ja radim u zonama sukoba više od 20 godina, radio sam u Crvenom e, križu, izgubili smo umri UNRI veliki broj ljudi, 14 ljudi prošle godine, neki, neki se još uvijek vode kao nestali. To su izuzetno veliki brojevi. Međutim, to govori o rizicima koje poduzimaju ljudi koji su tamo. Oni ne znaju hoće li naći svoj dom kada se vrate njemu, govorimo o tamošnjem stanovništvu, hoće li se morati uputiti u sklonište, hoće li moći otići u bolnicu, hoće li moći otići u školu. I hvala vam na opasci o rodnoj ravnopravnosti. Mnogo vas su u tome kako se e, ravnopravnost pokušala uvesti recimo i u Afganistanu u sustav obrazovanja, a UNRWA je strukturalno organizirana oko Imamo oko 500 tisuća studenta u svojim e, školama i imamo u tom smislu priznamo i rodnu ravnopravnost na dijelu. Međutim, što se događa sa djevojkama kada napuste školu? To je jedno drugo pitanje i tu politički kontekst može dovesti u pitanje budućnost tih mladih žena u odabiru njihove karijere, u njihovim nadama, u njihovim željama da postanu profesorice ili inženjeri. Dakle, to je još jedan jako važan element. Potom ste me pitali koje bi moglo biti političko rješenje po nama. E, tu dolazimo do ograničenja naše oluge. Mi ne možemo formulirati politička rješenja ali postavit ću vam još jedno pitanje i to bazirano na mom iskustvu rada u, u, u područjima ratnih sukoba. Koja je cijena nerješavanja ovog sukoba? To je pitanje. Dakle, nije pitanje samo koje je rješenje, već koji su troškovi nerješavanja ovog sukoba u idućim godinama. U sukobima nedostatak političke volje, nekada dovodi i do smanjenja radikalizacije. Je li, da li pa, pada li vam primjer za to na pamet? Dakle, dakle, imamo situaciju sukoba u kojoj nema političkog djelovanja. Da li to dovodi do neradikalizacije? Pa ne, zato što se ona temelji na frustraciji. I zato mislim da su troškovi neuključivanja vrlo visoki. I mislim da to odgovara na brojna vaša pitanja koja sam danas čuo. Mi ne biramo strane, u sukobu. Nas brine što znači odustati od političkog procesa za ove zajednice. I zato uskoro slavimo 65. godinu prisutnosti na tom području. I sviđa mi se što želite da se glasno zalažemo za neka pitanja. Pokušali smo to učiniti prošle godine tijekom posljednjih sukoba u Gazi. Ja sam osobno uvjeren da koliko, bez obzira na to koliko ste dobri u humanitarnom odgovoru na krizu, koliko god smo učinkoviti u pomoći, nikakva količina pomoći ne može nadomjestiti dostojanstvo i prava, ne samo za pitanja vezano s Palestinu, već za bilo za sva područja u svijetu. Mi imamo svoj mandat, ali nekad moramo zauzeti stav o tome što situacija znači za tamošnje stanovnike. I na nama ponavljam da mi formuliramo koje će biti političko rješenje. Ali mislim da je vrlo važno uključiti se, da je dijalog potreban, da moramo poduzeti neke rizike. I e, dozvolite mi jednu analogiju. Vi ste ovdje živući primjer onoga što se može učiniti kada se pobjedi skepticizam. Ja sam susrela brojne ljude koji su, koji ne vjeruju u mir na Bliskom istoku i to mogu djelomično shvatiti. Ali Skepticizam vezan uz postizanje mira na Bliskom istoku je korak prema odustajanju, zato što je jednostavno, jednostavno biti skeptičan. Koliko je ljudi u 46. i 47. godine bilo skeptično uvezano uz mir u Europi? Koliko je njih moglo reći da, vidimo budućnost gdje ćemo u Europi imati jedan zajednički parlament, zajedničke institucije, danas to uzimamo zdravo za gotovo kao švicarski građanin, to vrlo dobro znam, ali vi to uzimate zdravo za gotovo, a ipak je to sagrađeno na podijeljenoj Europi to u svakom smislu. zašto to ne bi moglo biti moguće uz političku volju i na Bliskom istoku? Pa to je dostižno ukoliko netko u to uloži napor i energiju. To je potrebno za regiju i za svijet. Ti mislimo da zato trebamo nastaviti na taj način. Jeste me pitali koja su jamstva za sredstva, da li ona stižu na pravo mjesto. U Gazi imamo 12.500 djelatnika i mi nemamo tamo partnere koji za nas rade. Mi sve sami donosimo na teren. Dakle, u izravnom smo kontaktu sa tamošnjim stanovništvom. Da ću vam primjer jednog razgovora e, na, kada, nakon posljednjeg napada na gazu. Kao što sam rekao, dijalog sa Izraelom je po meni ključan element. On imamo redovne dijaloge, uključeni smo sa dionicima iz Ministarstva vanjskih poslova, sa predstavnicima vojske, naravno ne slažemo se uvijek, ali to je dio dijaloga, to je uključenost i to stano naglašavam. I na koncu ovog onog sukoba sam pitao ima li indikacija da je cement koji smo mi unijeli za projekte rekonstrukcije da je ikada bio korišten za izgradnju tamošnjih tunela. I odgovor od izraelske vojske je bio vrlo jasan. Ne, nije bilo dokaza da se građevinski materijal koji smo mi unijeli da se ikada iskoristio za gradnju tunela i bez obzira na neslaganja sa Izraelom o nekim stvarima vezano za naše djelovanje, ali oni vjeruju u naš kredibilitet, vjeruju da mi nadziremo dobro svoja sredstva i način na koji se ona koriste, a to je da spriječavamo da ona idu u neželjenom pravcu. Mislim da postoji problem vezano za buduću radikalizaciju regije. Naime, imamo mlade ljude u e, logorima, kao što bi one koje koji je uništen e, Libanonu prije nekoliko godina. Imamo ih i u Gazi i drugim mjestima. To su mjesta u kojima ljudi nemaju puno perspektiva i u kojima postoji rizik za radikalizaciju, zbog ljutnje koju oni osjećaju ali zato mislim da je ulaganje u obrazovanje ključna stvar. A ne znam da li znate li trenutno sirijske izbjeglice nemaju pristup obrazovanju, ali mi smo tijekom godina našeg djelovanja kao agencija ulagali u obrazovanje. Smatramo da trebamo omogućiti mladima da razviju vještine, da steknu znanja, da se otvore prema budućnosti i da je to investicija koja ima smisla. A vi nam dajete sredstva za to. Treba će nam i dodatna sredstva, ali vi nam pomažete u tom smislu i to je vrlo važno za budućnost regije. Međutim, ukoliko mladi djeca koja pohađaju, naše škole, a potom izađu iz naše škole i nemaju mogućnost zaposlenja, tada je situacija vrlo teška i to je nešto čemu valja porazmisliti. E, ima još pitanja vezanih uz okupaciju, uz blokadu. Ja se poprilično fokusiram na prava, na prava palestinskih eh, izbjeglica, na ukupnost njihovih ljudskih prava i na prava eh, pod međunarodnim pravom. Zastupniče Lejc, vi ste spominjali ulogu Hamasa u rekonstrukciji i blokadu. Jasno je da postoji čitav niz čimbenika koji su se odigrali vezano uz sukob i odgodu rekonstrukcije. Jedan je zasigurno nedostatak vlasti, nepostojanje vlasti. Potrebna je uska suradnja između vlade nacionalnog jedinstva u Ramali i Hamasa. I to je očito pitanje koje je još otvoreno. A drugo pitanje su sredstva, odnosno financiranje. Mehanizam koji je bio osmišljen za uvoz građevinskog materijala je imao spor start, međutim sada se proces ubrzava. Nadam se da ćemo tu postići e, dovoljan napredak. Potom ste me pitali za brojke iz Kajra. Ono što smo mi podastrli vezano uz rekonstrukciju, e, popravak skloništa i pomoć u za e, plaćanje najma, to je bilo 720 milijuna dolara, danas su uspjeli osigurati 125 kojima raspolažemo na, u našim bankovnim računima. A novac koji smo imali na raspolaganju za popravak skloništa već smo potrošili, sve ono što primamo trošimo. Međutim, srećom imamo neke, još neke donacije koje primamo, međutim i dalje postoji velik jaz između 175 koji smo primili i 720 milijuna koje smo zatražili. I vezano uz vaše pitanje ulaska parlamentaraca u pojas Gaza, čuo sam da, da imate teškoće. Mi nemamo rješenje za vas kako organizirati vaš posjet, ali ja sam sam primio brojne izaslanstva u Gazi poput potpredsjednice mogarini ali mislim da vas nitko ne može zamijeniti i da vi se morate uključiti u razgovor sa, sa svima, pa Izraelcima, Palestincima, posjetiti zapadnu obalu i Gazu i mislim da je to jako važno. Potom je tu bilo pitanje o sredstvima. pitali ste o doprinosu arapskih zemalja. Ukoliko pogledate ukupne naše rashode, govorimo o milijardu i 200 milijuna dolara, tu je glavni donator SAD, a potom čitav niz europskih e, zemalja, pa Japan, Saudijska Arabija je treći najveći donator, te Ujedinjeni Arabski Emirati. Čuli ste tijekom brojnih godina pozive da se arapske zemlje više uključe, da više daju, ali mogu vam reći da se to danas događa. To dakle još nije onaj iznos na koji su se one obvezale za naš e, proračun, ali činjenica je da je danas Saudijska Arabija treći najveći donator i da se to mora zabilježiti, da ćemo, nastojati, da ćemo i dalje raditi na ovom pitanju. Potom ste pitali o uvjetovanosti, koji su ciljevi Fataha i Hamasa, je li to razvoj ili borba protiv Izraela. Pa to je vrlo, to govorimo sada o političkom kontekstu, imamo različita mišljenja, ali jasno je da kad imate stanovništvo koje je pod eh, okupacijom gotovo 50 godina, da, je, da ih definira sve što je povezano sa okupacijom. To, to znači da bi im ja dozvolio da oni govore u svoje ime, ali iz evropske perspektive mislim da svi možemo razumjeti što je značilo za Izrael, da je stvoren kao država, što je to značilo za tamošnje stanovnike i oni se moraju osjećati sigurnima Mislim da to svi možemo razumjeti, naročito nakon onoga što se dogodilo u drugom svjetskom ratu. Možemo razumjeti dubinu i značenje činjenice da ta zemlja postoji, da mora postojati, e, biti sigurna. Znači, to je čitav, e, to je još pitanje stvaranja vlastitog identiteta i zaštite identiteta i to nadilazi političke kontekst ono što zabrinjava je humanitarna strana. Govorili ste o zamjeni državnih institucija. Kada smo preosnovana agencija UNRA, ona je bila osnovana da bi pružila pomoć palestinskim izbjeglicama u prvih nekoliko godina jer ideja je bila da će rješenje biti pronađeno te da će ljudi otići svojim kućama te da će agencija kao takva kratko trajati. Međutim, činjenica je da se to nije dogodilo. Međutim, UNRA je u jednom trenutku shvatila da ćemo pomaknuti dio svog mandata i na pružanje usluga. Da nećemo samo pružati pomoć, već investirati u razvoj ljudskog potencijala. To je velika investicija u regiju, to je velika investicija u buduću stabilnost. Zato što imamo ljude koji idu u škole, koji razvijaju vještine koje su tamo za budućnost. U tom smislu mi ne zamjenjujemo državne institucije zato što države u regiji još nisu spremne preuzeti tu ulogu i pružati ove usluge izbjeglicama. To je, to je ta situacija u Libanonu, to je situacija u Jordanu koji se bave sa sirijskim izbjeglicama. Ono čemu možemo raspravljati je što znači imati još jednu dugoročnu izbjegličku zajednicu u tom dijelu svijeta, u sirijsku. Da ću vam neki primjer za koji možda znate da je Švicarska, Libanon, mi bismo sada imali 3 milijuna izbjeglica iz Austrije, Njemačke, Francuske ili Italije. To je ono s čime se sada nosi Libanon. U Švicarskoj imamo vrlo strastvenu debatu kada moramo primiti 500 ljudi, 500 izbjeglica. I mislim da nismo jedina zemlja u kojoj se održavaju takve rasprave. Dakle, stiže 500 ljudi, mi o tome raspravljamo. U Libanonu imamo milijun i pol ljudi. I dakle, naravno da oni očekuju da će UNRA učiniti ono što je rekla da hoće u vezi sa palestinskim izbjeglicama. Gospodine Kam, mislim vi ste pitali postoji li e, dokaz da se, da se u ovaj sukob, da se uključimo u pronalaženje političkog rješenja. To je vrlo teško e, dokazati, ali radio sam u zonama e, sukoba u Južnoj Aziji, na Bliskom istoku i to dugi niz godina. I, pita, ne, i nerješteno pitanje Palestine je nešto o čemu se mnogo razgovara i govori se o tome kakva je uloga međunarodne zajednice u rješavanju tog pitanja. Ali ne možemo si dozvoliti zanemarivanje pitanja palestinske države. I, za kraj želim reći da smo se susreli sa palestinskim izbjeglicama koji su izbjegli iz Jarmuka. Rekli su da kada se e, fronta približavala Jarmuku, da su živjeli tamo sa Sirijcima, da su oni kao palestincima shvatili što se događa. Sirijcima je trebalo nešto više vremena. Aj, rekli su mi da to zato što su već doživjeli gubitak doma, gubitak sredstava za život i u logorima u Homsu Vidio sam kako su ljudi preživjeli u dijelu grada koji se zove Bab Amar, koji su umjeli preživjeti, zato što kada jednom kao izbjeglica odustaneš od svoga doma, to je zauvijek. I dakle, način na koji su sada ove zajednice rasprošene po Bliskom istoku je nešto čime se moram pozabaviti kako u političkom, tako i u humanitarnom smislu. Hvala. Hvala lijepo na ovom izlaganju. Želim vam sve najbolje u vašem radu. Sada idemo na sljedeću točku e, dnevnog reda. E, gospođo Valencijano, molim da preuzme predsjedništvo.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 Imamo izvještaj e, gospodina Pejona, to je izvještaj na vlastitu inicijativu, predstavljanje studije posljedice islamske države u državama Magreba i Mašreka. I u svesti s time ćemo slušati jednu prezentaciju e, jedne studije koji će nam iznijeti Arturo Sorelli koji predaje na jednom talijanskom sveučilištu. Mm, to on je dao input za izvješće gospodina Pejona koji će nam se isto u tome pridružiti. Govoriti ćemo o e, velikim izazovima sljedećih nekoliko godina u cijeloj regiji strategiju e, treba dogovoriti, e, moramo e, ulaziti u detalje, to će biti vrlo složeno. Nećemo uspjeti ako budemo previše pojednostavnjivali stvari. Govorimo o ekstremizmu, terorizmu, islamističkim snagama koje podrivaju muslimanski svijet, ali utječu i na društva u Europi. Dajem riječ našem gostu, gospodinu Vareliju, e, istraživaču u Ispiju, koji će nam govoriti o ovoj temi. U prvom redu zahvaljujem na pozivu. Govorit ću talijanski. Scopo della ricerca che abbiamo... Cilj istraživanja koje sam izradio sa kolegicom Isaac je bio da e, mapiramo ekspanziju islamske države u Magrebu i Mašreku. Dakle, to područje od velikog interesa za Europsku uniju sa osvrtom na pojedine zemlje, to su Alžir, Libija i Tunis. Dok smo radili, dok smo radili na svom izvješću, pred, ove zemlje su pretrpile razne napade od islamske države, naše su se dakle na meti takozvane islamske države. Prva točka koju možemo analizirati, o čime se bavimo u izvješću, jest odnos između Daesha, odnosno Izisa i Al-Kaide. Mogao bih to nazvati jednom vrstom natjecateljske koegzistencije. Ona je visoko rizična za zapad. Al-Qaida ostaje ideološko uporište i za samu islamsku državu koje se tu ne natječe s njima na ideološkom planu. Ovaj takozvani premiership, premijer liga, ostaje, bez obzira na to što Al-Zawahiri više zasigurno nema karizmu Bin Ladena. I to je jedan od čimbenika koji je doveo do nastajanja islamske države. Nupak karakterizira jedna temeljna točka, a to je da zbilja pokušava postati država dakle ima teritorij, pokušava označiti svoj teritorij. Čini se da je dosta banalno pitanje, međutim to nije tako. Ona je vrlo utjecajna u svojim strategijama, u svojim komunikacijama. I još jedan zanimljiv element po kojem se razlikuje od Al-Kaide jest intenzivno korištenje propagande. Islamska država e, sama sebi radi propagandu, radi reklamu i to više nego što je činila Al-Kaida u prošlosti sa porukama Bin Ladena s njegovim porukama iz nekih špilja u Pakistanu ili Afganistanu. I ovo intenzivno korištenje ovih, ove propagande je odlika autoritarnih e, država. To nije ništa novo, ali je novo za islamske radikalne pokrete. Međutim, nije ništa novo za nas zapadnjake. Imali smo posla s time u prošlosti. I ova propaganda ima e, dva cilja. Obraća se nama, zapadnom svijetu, u Europi i želi nas terorizirati, zato što to jest i ostaje teroristička organizacija Daesh, ali ona se obraća i svom teritoriju, dakle ima potrebu kontrolirati ga i to čini koristeći sredstva za nasilnu propagandu. To čini na što je moguće nasilniji način i to kako bi učinila očiglednom vlastitu snagu, kako bi možda dala dojam da je jača nego što zbilja jest. Dakle, dvije su tu dimenzije, unutarnja i vanjska. Još jedna točka o kojoj je e, zanimljivo progovoriti jest pitanje financiranja. U prošlosti se raspravljalo o načinima financiranja Daješa, čuli smo različite priče o vanjskim financijerima, ali mislim da je sada vanjsko financiranje poprilično marginalne prirode. Islamska država se ne financira uglavnom izvana, već to čini na način da kontrolira određeni teritorij. Dakle, pa se vraćamo na pitanje kontrole teritorija. Oni kontroliraju nalazišta nafte, pristup vodi. imaju tisuća barila nafte dnevno. To mm, nije ogroman broj, ali je dovoljan broj za financiranje vlastitih aktivnosti. I oni to prodaju to na neki način. I ovdje vidimo određenu neizravnu uključenost određenih zemalja, dio ove nafte se kupuje u, u Siriji i u Turskoj i o tome moramo voditi računa. Potom ona je kupila e, dijelove banke u Mosulu, a potom je tu dio koje se tiče oporezivanja poreza koje plaćaju tamošnji stanovnici, dakle u teritoriju kojim vlada islamska država. Imali smo i slučajeve posebnih poreza e, za kršćane koji žive na tom teritoriju. Oni su sigurno na početku imali određena vanjska sredstva koje su omogućili stvaranje islamske države kao takve. Dakle, zem, to, su, to financirali Jordan, Turska, zemlje zaljeva. Imamo do, dokaze vezane uz eh, financiranje Turske. S jedne strane financirala eh, islamsku državu, s druge strane Kurde, dakle. Dakle, neizravno sigurno nije nanijela veliku štetu islamskoj državi. I velike monarhije u zaljevu su ohrabrivale stvaranje islamske države, možda ne znajući da da pomažući oporbu Al-Asada da pomažu stvaranje islamske države. Pozabavit ću se e, nizom ovih zemalja, da ću vam ih e, posložit ću ih po opasnosti koje predstavljaju. Prva je Jordan. postoje e, pokazatelji koji, koji dokazuju da ovoj zemlji prijeti velika opasnost, ne samo izvana, već i iznutra. to ne samo zbog blizine islamske države. Tu je ekspanzija raznih radikalnih skupina te e, njihova mogućnost regrutiranja mladih unutar Jordana. Imamo tamo i razne izbjegličke logore koji postaju sve više plodno tlo za radikalizaciju. Potom imamo pitanje boraca koji se vraćaju, ovih džihadista koji se vraćaju u svoje matične zemlje. To nije problem samo za evropske zemlje, već je to problem i za arapske zemlje. Potom imamo određene plemenske vođe koje, da bi se borili protiv Jordanske države, su proglasili savezništvo sa islamskom državom. Ali u Jordanu nećemo vidjeti strelovit uspon islamske države. I zato što ISIS ima ograničene kapacitete u stvaranju plemenskih savezništava koji su omogućili stvaranje Izisa u Siriji i Iraku. I Jordanska država je jaka, vojska je dobro opremljena, tajne službe dobro rade. Dakle, imamo rizike, ali oni su mali. Libanon. Karakteriziraju ga sektaške razlike, neslaganja, Imamo složene unutarnje odnose koji su ujedno i vrlo krhki. I koji je bio najveći zagovaratelj širenja Izisa u Libanonu? Pa to je bila jedna druga vrsta islamizma, odnosno Hezbola. Hezbolah izravno sudjeluje u ratu u Siriji, štiti Asadov režim. To sudjelovanje dovelo do, do, dviju posljedica. Nije se širio radikalizam među sunnitima, a s druge strane je probudio taj radikalizam. Zato što smo vidjeli radikalizaciju dijela sunnitske zajednice u Libanonu. Imamo veliki broj sunnitskih džihadista u Siriji, u Izisu, kao i u Nusri, to je druga skupina vrlo bliska Al-Kaidi. Postoji bojazan za širenje, kada je uvezi sa širenjem izisa u Libanonu i određene skupine su već izjavile da pripadaju islamskoj državi. Već smo vidjeli da se pokušao stvoriti svojevrsni izis Libanu. U Libanonu i to od početka prošle godine. Imali smo sukobe u raznim gradovima, atentate. Primjerice napade Džabat al-Nusra Izisa protiv regularne libanonske vojske. Također tu je važno pitanje sirijskih izbjeglica. UNRA, agencija un predviđa da će tijekom 2015. sirijske izbjeglice u Libanom dostići 1,3 milijuna. Dakle, Hezbollah je u neku ruku u neku ruku može spriječiti širenje ISIS-a, međutim ostaju prisutne opasnosti vezane i sektaške podjele ove zemlje što ostaju gorući problem i njemu, njega bi e, mogao dodatno potaknuti sukob u Siriji, Alžir i Tunis. Riječ je o dvijema zemljama koje, sigurno, koje se sigurno suočavaju sa velikim problemima zbog ekspanzije Daesha u Sjevernoj Africi. Imamo novo stvaranje novih e, terorističkih skupina, novih naziva i novih podjela u postojećim organizacijama kao što je al qaeda u Magrebu. Imamo skupine poput one Alizmija, koji je prošlog srpnja izjavio da je u savezništvu sa kalifatom, da poče kritizirati Al-Kaidu došlo je do sukoba u ovom radikalnom muslimanskom svijetu. Stari lideri Al-Kaide u Magrebu su potvrdili savezništvo sa Al-Kaidom, međutim dok su se ove novije skupine su se izdvojile i gledaju ka islamskoj državi kao jednoj novoj, nekom novom zajedničkom projektu. Dakle, koji su elementi koji pomažu ulazak e, kalifata u ova područja? U zemljama kao što je Tunis imamo velik, brojne zone političke isključenosti, siromaštva i tamo ISIS može pustiti svoje korijenje. U prosincu su donesene nove mjere i Tunis, tuniški premijer je osposobio novu terorističku jedinicu, a tu su i skupine poput poput onih koji, su, koji se zalažu za suradnju sa kalifatom, a i važna jezgra onih boraca iz Tunisa koji se bore u Iraku i njih je gotovo 3000, to su zabrinjavajući podaci zato što je Tunis poprilično mala zemlja, a ovaj broj je izuzetno velik i iz nje imamo najveći broj džihadista pro kapite općenito kada govorimo o Izisu, i Iraku. Da dakle, kad se ovi ljudi budu vraćali u Tunis, to će, e, to će ugroziti stabilnost zemlje. Na koncu tu je Libija. Ona je zasigurno zemlja koja najviše osjeća utjecaj islamske države na svom teritoriju. Znamo koja je situacija te zemlje, ona je nestabilna, jedna vrsta zemlje koja polako klizi u anarhiju, podijeljena je između dvaju vlada koje uopće ne kontroliraju teritorij, podijeljene su unutar sebe na različite frakcije koje koaliraju jedna protiv druge koje ne uspijevaju kontrolirati teritorij, ne uspijevaju doći do političkog rješenja. Libija je postala od pada Gaddafijevog režima jedna vrsta svetišta e, džihadista iz Sjeverne Afrike. Od Al-Kaide do al u islamskom Magrebu, tu su skupine koje se odvajaju od njih, lokalne skupine. Tijekom posljednjih tjedana smo raspravljali o prisutnosti Izisa u Libiji te koliko je ona brojčano jaka. Podaci koji su nam na raspolaganju govore da govorimo o tisuću do 2000 osoba, dakle jedno izvješće CNN-a je u studenom govorilo da ih je 800. Mislimo da taj broj nije pretjerano porastao. Dakle, govorimo o ograničenom broju. Ali u jednoj zemlji koja je u anarhiji, u kompletnoj anarhiji, i ovako mala nazočnost ovih boraca može dovesti do još veće nestabilnosti, i prijetnje upućene Europi. Problem Libije e, se pogorša upravo dolaskom, povratkom džihadista sa bojišnica. Imali smo situaciju sa jednim bataljunom koji se borio na strani Izisa u Siriji i u Iraku. To je bataljun Albatar koji se čini 300 osoba. Oni su se e, spojili sa jednom islamističkom skupinom iz Derne i stvorili su jednu vrstu enklave islamske države u Derni. Iduća faza, a ona pokazuje koliko Al-Baghdadi, lider Daesha, koliko ulaže ulazak Izisa u ovu zemlju jest činjenica da je poslao nekoliko svojih izaslanika. Poslao je i zaslanike kako bi stvorio strategiju svoje prisutnosti na teritoriju. Vidjeli smo prošlog, prošlih tjedana širenje iz Derne u grad Sirte i to zabrinjava, te nas navodi na zaključak da se iza ovih, e, iza ovih pokreta krije jedna vizija islamske države koja nije slučajna. I Sirta nije slučajno odabrana zato što je ona i rodni grad Gadafija, te ovo zabrinjava zato što je to dokaz da je tamošnje pleme, tamošnji klan da podržava, odnosno tolerira dolazak Izisa u Libiju. To zabrinjava zato što može potaknuti događaje slični onima u Iraku. Tamo je e, dio lokalnih milicija podržao prvo dolazak Al-Kaide te potom islamske države kako bi se borili protiv šita. Ali ISIS nije jedina, jedina radikalna skupina koja je prisutna u Libiji. I Tamo je još jedan e, jednako zabrinjavajući fenomen o kojem ne čitamo u novinama. To je Ansal Sharia, riječ je o lokalnoj skupini džihadista, koji broje i ovo do deset pripadnika, daleko veći broj nego one pripadnika Izisa. To su lokalni džihadisti koji su oduvijek imali strategiju promjenjivih savezništava. Oni su htjeli biti neovisni, autonomni, nisu surađivali s Al-Qaidom na način na koji je potonja željela. Međutim, moguće je i njihov sukob u budućnosti sa Daeshom. Ukoliko dođe do međunarodne intervencije, moguće je da džihadisti da se džihadisti mogu ujediniti protiv eh, prisutnosti strane vojske. Jednako se može dogoditi ukoliko jedna susjedna zemlja poduzme nešto, recimo Egipat. Dakle, tada, oni mogu steći dojam da se snage, da snage u Tobruku dobivaju pomoć izvana. Dakle, želim reći da što više bude djelovanja izvana, da to, da to može dovesti do ujedinjenja ovih džihadista koji tada mogu postati jedna jedinstvena skupina. Mm, doći, dolazim sada do dijela koje ističemo neke moguće smjernice politika. Smatramo da Europska unija već ima sredstva na raspolaganju za boru protiv ISIS-a, institution building, upravljanje granicama, osposobljavanje vojske, ali to se mora prenijeti u jedan novi kontekst. Moramo se pozabaviti korijenima, razlozima stvaranja ove krize i razlozima stvaranja islamske države moramo stvoriti e, klim političke inkluzije i upravo zato što se to nije učinilo, na primjer, u Iraku, to je omogućilo stvaranje radikalnih islamističkih skupina koje su podržavale neke određene političke skupine. Potom imamo instrumente, pa čak i financijske instrumente koji su na raspolaganju Europske unije, koji se trebaju sve više koristiti, na primjer u marginaliziranim teritorijima. Imamo recimo situaciju sa Jordanom, Alžirom, Tunisom, probleme eh, izbjegličkih eh, logora. Europa treba biti oprezna, ali treba eh, djelovati na području razvoja i stabilizacije zato što su ova dva elementa sve više međusobno povezana. Odgovor, odgovor na terorizam treba biti stabilizacija. Dakle, to ne možemo odvajati ove dvije stvari. U Alžiru i Tunisu, koliko možemo, trebamo pomoći tamošnju vojsku i tamošnje tajne službe i kako ne bi prepustili zemljama zaljeva koji su do sad bili prvi donatori pomoći ovim zemljama. Zemlje zaljeva ne smiju ostati i same u svom političkim, svojim političkim utjecajima koje se razlikuje od onoga što bismo mi htjeli postići u ovom dijelu svijeta. I da zaključim, imamo još neke mehanizme koje je važno pokrenuti. To su oni kojima se možemo boriti protiv e, propagandnih web stranica džihadista u Europi. Potom su tu programi pomoći arapskim zajednicama u Europi. Imamo problem e, stranih boraca, boraca koji će se vratiti sa fronta u Europu, a tu su i politička pitanja kojim su se na nacionalnoj razini do sad bavili samo, neki, samo neke zemlje, to su politike deradikalizacije, dakle programi kojima se individualno pomaže pojedincima koji su se možda približili jednoj radikalno islamskoj eh, radikalno islamskoj misli, ali koje možemo povratiti među nas. Poco tiempo para todas las personas que han pedido la palabra, para todos los colegas que han pedido la palabra. E, imamo mnogo kolega koji su, za, su zatražili e, riječ. Gospodin Fejon ima prvi riječ. Hvala vam lijepo, gospođo predsjedavateljice. Gospodine profesor, ovo nije laka tema. Vi se usredotočite na teoriške grupacije, a isto tako i na opće stanje. Da smo prije tri, četiri godine rekli da će naš glavni problem biti Daesh, a ne diktature um, koje smo pokušavali svrgnuti iz, njihovih zemalja, svi bili zanađeni. Dakle, imamo tu strategiju uh, u kojoj mi nosimo dio odgovornosti. Danas se suzločimo više na teoriške organizacije, a imamo isto tako i tu naklonost da ne razmišljamo eh, o dubokim uzrocima koji dovode do izlaska tih organizacija, to se događalo i ovdje unutar našeg odbora, dakle u jednom trenutku ne pripremimo političku sutrašnicu ili se nalazimo e, na sred nekih razvoja, onda vidimo da se u Egiptu, Libiji ili drugdje, eh, da se tamo događaju poteškoće. Što se tiče specijalista veznih uz eh, Al-Qaidu ili Daesh, mislim da bi se htio usredotočiti na nove problematike u vašem tekstu i oko kojih se mi možemo zapitati koliko se nas tiču. Kao prvo vi kažete nešto što mi se čini jako zanimljivim, ali što nije politički korektno. U strategiji Europske unije kažete da postoji neravnoteža, pa gotovo i schizofrenija između opravdane obsesije, vi to ne dovodite u pitanje vezno uz ljudska prava, a s druge strane imamo političku strategiju. U istom tjednu moguće smo pomiješati naše saveznike na terenu, a to može za nas biti manjkavost vezno uz prirodostojnost. S tim u vezi Mislim da doista trebamo o tome pomisliti jer se kad kad naš nedostatak krije iza velikog srca i humanitarnih aktivnosti koje stalno provodimo i to smo i netom prije vidjeli sa predstavnikom agencije UNVA koji je sam rekao da je ono pitanje koje nedostaje političko pitanje. To je prva točka. Rado bih da to još malo više radite. Kao drugo, iznijeli ste prijedlog koji vezan uz našu diplomatsku povijest mi se čini zanimljivim, jakim, koji je vezan uz pomišljanje. Osim vašeg dobrog zaključka o tom, o tom, o tom pitanju, vi kažete da treba surađivati sa Arapskom ligom. Da je rješenje za Europsku uniju takvo da trebamo pokušavati izgrađivati taj odnos, to se već pomalo događuje, naša visoka predstavnica to dobro i radi, dakle kad se radi o odnosu s Arabskom ligom, ne samo s tom ligom, ali prije svega s njom i sa e, vijećem e, zemalja Perzijskog zaljeva. Mislim da je to bitno i mislim da ako možete da to još malo izradite. I zatim kao treće, bili ste oprezni vezano uz dvije stvari koje se trenutno nalaze u um, žiže naših političkih raspravljanja. Prvo pitanje tiče se režima Bašara Lasada. Rekli ste da trebamo postupiti tako da borba protiv Daesha ne dovede do toga da ojačamo Bašara Lasada. Kada se radi o e, naporima drugih osoba, postoji li ta opasnost da bi se sada to moglo dogoditi, e, da dođemo u takvu situaciju da stupimo u dijalog sa Bašala Sadom. Prije svega zato što mi kažete da je jedan velikih rizika upravo ta oprava između sunita i šita. I ako idemo u tom smjeru, trebali biste nam reći nešto o tome, dakle se tu o političkoj strategiji veznu uz Iran. To je nešto što do sada izbjegavamo, vodili smo duše rasprave govorili ste o Hezbolahu, ali i na drugim mjestima to određuje jako budućnost te regije. Dakle, prvo globalna strategija, tu moramo ići sve do kraja, to odlučuje za Europsku uniju, zatim drugo s kim i e, gdje surađujemo s Arabskom ligom i drugim i treće pitanje, pitanje Baša Lasada i rana, pitanje koje će nas zaokupirati u idućih nekoliko tjedana mjeseci. Hvala vam. Merci, monsieur Hvala gospodine e, Pejon, gospodin Danžan, hvala e, predsjednice. Hvala vam na ovom ekspozeu. E, ovo što je rekao Vincent Pejon, ja ću se usredotočiti na politički izlaz iz nekih zona u teškoćama Irak i Libija. Govorili ste, a mi to podupiremo o uključenosti E, u Libiji i drugdje. To je magična riječ, to e, rekao bi pomodna riječ, ali možda je to previše pežorativno. Mm, pitanje glasi, da li ove skupine žele sudjelovati u inkluzivnoj e, soluciji? dakle, politička, a, političko rječenje koje uključuje dozvoljava da presuše regrutiranje takovih skupina mm, u Iraku, da nismo imali ove sekte u Iraku, ne bismo imali razvoja ovih e, džihadista, ne bismo imali ovo vraćanje e, na e, scenu ove strukturirane skupine E, da se e, neke skupine nisu osjećale isključenima, a u Libiji bismo smo isto to mogli postići, to presu, ali tvrdi nukleus o, ovih skupina u tim zemljama, da li, da li oni zaista žele uključivo političko rješenje? Matrica ideološka ostaje e, e jeste e, vlasti, a drugo, u hipotezi u kojoj e, imamo ovaj monopol na e, određenom teritoriju, da se koncentriramo na jedan mali e, teritorij gdje oni imaju vlast. Mi svi podupiremo inkluzivnost, ali je li to moguće postići sa ovakvim terorističkim skupinama? Hvala lijepa e, gospodine Ranžo, gospodin Pancerini. Nema vremena, te ću reći samo sljedeće. Da, kako plaćamo za greške koje smo počinili, mislim da je to jasno. Ali ono što je rekao Vincent Pajon, a ja se na to želim nadovezati, jest da riskiramo ispasti oni koji gnjave i jasno su mi optužbe koje dobivamo od određenih zemalja te koliko nastavimo na ovaj način to će dovesti do anarhije u tim zemljama to znači stvaranje skupina koje mogu poduzimati određene stvari mislim da ovo što ste nam vi dali jedna realistična slika i naravno da ove zemlje nisu i ne mogu biti u pravu. Međutim, njihovo rezoniranje se temelji na nečemu što valja naglasiti, a to je da je Europska unija, da nije bila dosljedna tijekom zadnjih godina i to je dovelo na vidjelo sve naše probleme, a tu moramo dodati još jednu stvar. Nema evropske politike. Imamo odnos pojedinih zemalja koji imaju bilateralne odnose, koji se temelje na gospodarskim interesima više nego na e, pitanjima prava. Kako ćemo ovome stati na kraj ne znam, ali činjenica je da nas ovo dovodi do potrebe stvaranja, zajednič, stvaranja do određene zajedničke evropske politike koja danas ne postoji. I još jedna stvar, ne znam koje je vaše mišljenje o ovome, ali govorimo o nečemu što utječe i na psihu. Ukoliko to mogu tako reći, imamo drugačiji način tumačenja stvari. Imamo jednu kulturu života koja se sukobljava sa kulturom smrti i tu je jedna velika prednost terorista. Oni se koriste strahom od smrti u svom djelovanju. To je vrlo ozbiljan problem. Jer kroz propagandu pokazuju svoju snagu i potvrđuju našu slabost. I moje pitanje je trebamo li se više koncentrirati za stvaranje neke no flight zone kada je, e, kada je u pitanju komunikacija ovih skupina? Hvala gospodine Panceri i gospođa Logbile. Hvala lijepa predsjednice i hvala na ovom izlaganju i savjetima. Ja bih se usredotočila na dvije stvari. U prvom stavku kažete da moramo naći ravnotežu između e, sigurnosti i političkog reda i ljudskih prava. Kažete da postoji opasnost da ako Europa E, traži e, poštivanje e, standarda poštivanja ljudskih prava, onda to dovodi do kaosa zapravo. A u stav šest kažete da tajne službe moraju surađivati više sa službama u Egiptu, Libiji i državama zaljeva vi ne kažete e, ništa o referentnim vrijednostima e, kao istražitelj e, i znanstvenik moram vas pitati ako koje biste, koja biste ljudska prava ograničili ako ih ograničavamo? Ne, ne želim biti cinična. Želimo li dopustiti mučenje? i ako tajne službe vrše mučenje e, da dobiju informacije, e, možemo li koristiti te informacije dobivene na takav način? Mislim da moramo naučiti pouke iz 11. E, rujna da kršenje ljudskih prava ne dovodi do više sigurnosti, već naprotiv. Obratno je. Hvala gospođo e, Logbile, gospođa Gabriel. Hvala gospođe predsjednice, gospodine profesore i ja vam zahvaljujem na ovoj prezentaciji studije koja nam daje vrlo pertinentne analize. E, e, poštujem ove aspekte, financiranje, regrutiranje mladih i tako dalje. Htjela bih govoriti o dugom roku. U prvom redu, u prvom redu imamo pristup e, Evropske unije koji je dobar, to je znamo e, potpora demokratskih država, ljudskih prava i stabilizacija e, sredozemlja. To mora ostati naša smjernica. Kratkoročno naša akcija mora biti učinkovitija i odlučnija. U prvom redu E, e, trebamo raditi, e, surađivati uže sa Arapskom ligom kako bi ona sama razvila mehanizme sigurnosti i mira. A, ali naravno te države moraju imati volju da s nama surađuju. 19. siječnja prošle godine glavni tajnik Arabske lige gospodin bil je izrazio spremnost za kulturnu i vjersku suradnju, a ne političku suradnju. Kako bismo napredovali u, na tom području? Drugo, borba protiv terorizma uključujući i vjerski e, radikalizam Mislim e, danas koje pitanje koje postavljamo jeste kako bolje dijeliti dobre prakse. Neke države su već razvile e, dobre inicijative, recimo program Maroka i e, obrazovanje imama. E, koju platformu, platformu možemo mi lansirati kako bismo razmijenili dobre prakse? U ovom kontekstu koju ulogu vidite za sredozemlje e, koje može postati jedna klju, ključni dionik u tom procesu? E, treći aspekt je Libija stalna kontaktna skupina koja mora uključivati e, arapske zemlje. To je vrlo zanimljiva ideja, naročito važna za nas. Ne smijemo isključiti Libiju i a zadnje pitanje koje se niste bavili, suradnja između EU-a, e Arapske e, lige i država Zaljeva E, jer e, to je vrlo važno za afrički kontinent. Htjela bih čuti vaše odgovore. Hvala. E, gospođa Gomez ima riječ. Vrlo nam je drago da ste ovdje. Bilo je zanimljivo. Zanima me koje ćete odgovore dati gospodinu Pejonu o suradnji sa Asadom i učinkovitosti e, e, naših plan. E, taj plan ne ide dovoljno da, daleko. A koje su alternative? Mnogo toga ovisi o Siriji. Što će se dogoditi u Siriji? To je područje u kojem Evropska unija nije bila dovoljno prisutna. Mi tamo nismo bili nikakvi akteri. U Libanonu mi tamo nešto plaćamo, ali nismo zapravo važni akteri. Va, e, e, zanimljivo je faktor e, Hezbola i njihova veza sa IS-om. Kako vidite implikacije za raprošman s Irakom? Isto tako Hezbola su postali u kralježnicom e, libanonske vojske pa i važan faktor u na međunarodnoj sceni. Mislim da su tu lukavo postupali. E, s ovim u vezi možemo li e, dalje nastaviti e, izraelsko-palestinski sukob? Svi nam kažu da ne možete razmatrati sva stvari ako ne gledate i analizirate i djelujete u izraelsko-palestinskom sukobu. E, mm, mm, e, e, ono u Libanonu i Jordanu mnogi ljudi smatraju da ISIS ili, ili koje, Daesh, kako god ih zvali, da je, e, da je ISIS zapravo stvorio Zapad. Zapad je tvoritelj, e, e, tvorac IS-a. I na kraju Libija. Libija je jasan slučaj nemarnosti Europe. Nakon vojne kampanje koja je postigla svoje ciljeve, ciljeve libijskog naroda, to je svakako slučaj u kojem e, Europa nije djelova. Ovaj parlament je stalno preporučao izaslanstvo e, akcije. To nije učinjeno. E, imamo instrumente izgradnja nacije, rješavanje sukoba, ali to nismo koristili prije. Hoćemo li to učiniti sada? Države članice se natječu jedna s drugom i samo tjeraju svoje gospodarske interese. Ova situacija sa kolapsom državnih struktura i teritoriji koji postaje utočište e, terorista, to je e, sve bilo napisano u zvijezdama. Ako e, želimo surađivati s drugim akterima, Arapska liga, na primjer, ona ima međutim svoja ograničenja, e, kao što je već rečeno. A, je li nam jasno koji nam je zajednički interes? Hoćemo li raditi kao europljani ili ćemo se vratiti u prošlost? Gledajmo Irak. E, strašno kako naše države članice tamo djeluju E, mnoge od njih su uzrokovale ovu krizu u Iraku, a sada ih nema i nisu koordinirane. Mi plaćamo, ali nema nikakvog učinka ili stvarnog učinka. E, Izbeglički logori nemaju škole. E, u logorima u Iraku, u Jordanu ili naročito u Libanonu gdje imate 300 tisuća djece koje ne idu u školu. Mi proizvodimo E, teren e, na kojem će se množiti teroristi. E, naše države članice nisu koordinirane sa drugim institucijama, a da ne spominjemo i dugoročne agencije za humanitarnu pomoć. Gdje smo mi u svemu tome? Što nam preporučate? Hvala. Gospodin Smith ima riječ. Hvala predsjednice. E, ja se slažem sa ovim što je rekla gospođa Gomez. E, profesore, hvala vam na ovoj studiji. E, ne kažem to, kritiziram, ali ima tu mnogo, ja mislim, kontroverznosti. I koristi E, koristili ste stalno e, frazu Evropska unija i njene države članice. Međutim, mi smo zajednica država članica i e, ne možemo odvajati države članice od Evropske unije. Države članice će moramo biti jasni u ovom domu što mi kao Evropska unija možemo postići Europska unija i države članice, onda e, e, to nam garantira ne djelovanje. E, ja bih također rekao nešto o tri konkretne stvari. Kratkoročno gledano preporuka kolektivna politika Europske unije mora biti koordinirana s politikom arapskih država Ligom arapskih država. E, rekao bih također da nitko u arapskom e, svijetu ne bi rekao da je Liga arapskih država e, ozbiljna organizacija spremna za dijalog. U točki sedam zagovarate kraj džihadističke propagande to bi bilo masivno ograničavanje slobode izražavanja i govora. Mm, mm, mislim da postojeći da zakoni to ne dozvoljavaju zakone Europske unije. E, moj glavna kritika je točka tri u dugoročnom e, gledanju stvari. Europska unija i države članice moraju Eh, eh, eh, izdati propise za sve vjerske zajednice u i organizacije na području Europske unije. Mislim da to treba brisati iz teksta. To je vrlo inflamatorna izjava i mislim da šteti ovoj studiji. Ne možemo ograničavati prava vjerskih zajednica u našim državama članicama. Hvala vam na konstruktivnim prijedlozima koje sam spom... naročito točka 3. Tu sugeriram da to izbacimo iz teksta i to odmah. Hvala. Hvala gospodine Smith. E, gospodin Kristea ima riječ. Hvala predsjednice. ISIS e, je pretrpio gubitke nakon vojnih e, napada međunarodne koalicije ali e, stalno prikuplja nove članove a ima dovoljno resursa za da nastavi svoju vladavinu vidimo da E, se protiv ideologije ne možemo boriti oružjem ili vojskama. Danas govorimo o političkim rješenjima, o tome što možemo napraviti kako bismo suzbijali e, e, radikalne ideologije. Vi kažete i predlažete niz konkretnih mjera E, uglavnom na političkoj razini, ali postoje i financijske mjere koje e, Evropska unija treba usvojiti. Imam jedno pitanje za premoštavanje e, kako bismo odmah uključili u debatu o susjedskim politikama E, te susjedske politike mogu biti rješenjem za neke od problema kojima se suočava Europska unija i e, zemlje susjedi. Hvala lijepa. Hvala vam, mm, profesore Varveli. Hvala vam na analizi. Bilo je e, zbilja zanimljivo saslušati vaša stajališta. Želim se nadovezati na neke od istaknutih e, stvari. Prije ste govorili o financiranju Daesha i čini mi se da se slažete sa mnom da se prije svega koncentriraju e, na proizvodnju, odnosno iskorištavanje, na da se koncentriraju na proizvodnju sirove nafte. Bez obzira na glasine koje ste spominjali, čuli smo e, a, o velikom stupnju tolerancije e, naftnih zaljevskih e, zemalja, naročito kada je riječ o financiranju koje su stigle na početku građanskog rata u Siriji. Dakle, ono što me zanima jest po vama trenutni e, napori zaljevskih zemalja kojima se ne želi dozvoliti da pojedinci organizacije šalju pomoć u taj dio svijeta ili bi trebali tražiti od Europske unije neke odlučnije poteze. Jednako vrijedi i za Tursku. I Drugo pitanje, to su ambigvitetni odnosi između Al-Qaide i isis Prije se spominjali na natjecateljsku koegzistenciju. To mi se poprilično dopalo. Međutim, ostaje činjenica da je ISIS dokazao da bolje posluje. Imamo ovu realnost ovog teritorija, ove države, ovaj model kalifata – koji predstavlja e, veću, imaju veću snagu privlačnosti za pojedince. Oni kontroliraju određene dijelove Sirije i Iraka i, i na svojevrstan, pervezan način kontroliraju taj teritorij, smatraju ga državom. Dakle, predstavljaju određeni kvalitativni skok na ono što je možda bilo djelovanje al qaida Dakle, moje pitanje je kako možemo djelovati kako bismo dokinuli ovom, kako bismo spriječili sudjelovanje plemena u jačanju djelovanja islamske države, naročito kada je riječ o osvajanju teritorije. Kako djelovati i kako bi naše djelovanje bilo vjerodostojnije u odnosu na ono što daješ sada nudi istim tim plemenima. Treće je odnos e, sa drugim terorističkim organizacijama u Libiji. Vi ste prije spomenuli neke brojčane podatke, dakle oko 1000 do 2000 pripadnika kada je riječ o pristašama Izisa u Libiji, potom Ansa al-Sharia, govorite o 10.000 pripadnika. Govorili ste o strategiji Al-Bagdadija za prodor u Libiju, ali pravo ste kad kažete da naše djelovanje može dovesti do, jačanja fronta u Libiji protiv nas, mislite li e, da bi jedna izlazna strategija s naše strane prije svega trebala dovesti do e, objedinjavanja djelovanja dakle vlade u Tobruku i ove druge dakle jer ukoliko budemo podržavali samo jednu stranu dovešćemo doći ćemo do neuspjeha zato što e, već određena, određeni dio stanovništva neće osjetiti predstavljenim u tamošnjim institucijama. Po meni najveć, najučinkovitija borba protiv propagande je ne odgovoriti na to propagandom, već e, stvoriti konkretne projekte i doći do jednog solidnog zajedničkog stajališta Unije, a ne do ovih razlika, a ne zadržati ove razlike između različitih europskih zemalja. To možemo učiniti i na i uključujući tamošnje subjekte, ali evo to jedna stvar mora pratiti drugu, dakle vanjska vanjska i unutarnja dimenzija. Mora biti zajedno. Gospodin Tanjo ima riječ. E, vrlo brzo i nemamo puno vremena e, e, važnost vaših prijedloga kad govorite o Libiji E, e, koja je konvergentna sa Daješom. E, slažem se s vašom studijom koja daje posebno mjesto ovoj zemlji. Što se tiče ovog mjesta Libije, podsjećam da usprkos nekolikog zahtjeva u regiji za vojnom akcijom, mislim da treba podsjetiti da tu treba biti oprezan da možemo braniti Libiju što radite u ovoj, u ovoj studiji. Ona treba stvoriti e, stalni organ kako bi e, posredavo između ranih strana u, sukobu kao i e, to nam daje jednu perspektivu koju moramo ovdje ispitati, ovdje u Europskom parlamentu. E, I ne smijemo treba biti previše e, borbeni u tom predmetu. E, kad govorimo u širem kontekstu regije, mi podupiremo ulogu Europe koja će pratiti e, učinkovitije e, arapsku regiju. E, Im, trebalo bi, imati jedan arapski sud pravde. Mislim da je to vrlo dobra i, inicijativa koja je došla u ožujku 2013. godine, a trebala bi imati sjedište u Bahreinu. Što mislite o tome? I e, zadnja primjedba, e, slažem se s vašom studijom kad kažete Evropa, Evropa treba pomagati e, muslimanskim civilnim društvima. tu se radi o najboljem načinu borbe protiv radikalizma i trebamo uspostaviti inter, međuvjerski dijalog u Europi E, moramo također udvostručiti e, e, obrazovanje imama na sveučilištima u Europi. Ja bih htio čuti vaše mišljenje o, na tom području. Gospodin Kan ima riječ. Hvala lijepa, hvala govorniku. Ovo što treba reći. Ova situacija se e, pogoršava u pogledu ovim e, skupinama. Pred 30 godina smo imali Talibene, onda smo imali Al-Kaidu, a sada govorimo o Daješu. I sva kao, e, skupina postaje sve gora. Stoga ne znam koliko se vaša studija bavi korijenima ovog problema što je dovelo do ovog e, ciklusa e, nasilja. Koje su to sile? Jedna od tih sila jeste da e, mnoge vlade u toj regiji ne dozvoljavaju sudjelovanje građana u demokratskim procesima. To je jedan od uzroka koji je doveo do ovih ekstremnih oblika terorizma. Eh, govorili ste malo o Iranu. Eh, Iran, eh, utjecaj Irana je mnogo veći u cijeloj regiji i to ne samo u Siriji, Iraku i Libanonu. Koja je reakcija koja dolazi kao rezultat toga? Što možemo napraviti kako bismo poboljšali odnosi između Irana i Saudijske Arabija jer će nam to također dati željene rezultate? moramo pogledati i našu vlastitu ulogu u tim zemljama. E, niz mojih kolega se već dotaklo ove teme. Mm, mm, e, lako je maknuti diktatora, ali e, izgraditi stabilnu državu, to je dugotrajan proces. Mm, učinjena je šteta u mnogim državama, E, srušeni su režimi, ali nisu izgrađeni stabilni novi. A i na kraju sama naracija, sam sadržaj, važno je da ne dozvolimo e, da ove zemlje u regiji da pomiješaju stvari, jer bi im e, bilo zgodno da prošire cijeli kontekst kako bi dalje vršile diktaturu i opresiju. Neke od ovih e, skupina su islamističke, ali možda e, nisu nasilne i one bi bile odgovor na daješ. A, mi ih sve povezujemo i trpamo u isti koš. Ultima palabra je... Hvala vam gospodine Kan. Zadnji govornik je gospodin Kovin Mike. Thank you, Mr. I have a question. Hvala vam, gospođo predsjedavateljice. Jedno pitanje. Jesam li u pravu kada kažem da je pokojni Saddam Hussein bio nije bio svrgnut i ako baš sad ne, nije bio ugrožen, onda ne bi bilo ovog problema kojeg imamo sa ISISom. Da, hvala vam. Evo, predajem vam natrag riječ. Pokušajte učiniti što možete što se će vremena. Inteligenti domani. Hvala vam na brojnim i pametnim pitanjima. Ne, neću moći odgovoriti eh, na sve. A i trenutno postoje neke, neki čvorovi koji, koje nije moguće riješiti. Na Bliskom istoku to ne mogu činiti samostalno ni Italija, ni Njemačka, ni Francuska, niti Evropska unija u svojoj cjelini. Dakle, kada mi akademici trebamo dati preporuke za politike, onda se nalazimo u velikim teškoćama zato što se stavljamo na vaše mjesto i znamo koliko je teško i složeno donositi odluke. Vrlo često znamo da vrijeme i rokovi u diplomaciji nisu jednaki onome koje političari imaju na raspolaganju, to često ovisi o političkoj situaciji u određenoj zemlje, brojne zemlje su zabrinute zbog rasta islamske države, zbog e, rasta migracija, zbog radikalizacija islamskih e, skupina. Dakle, u jednom dokumentu ne možemo obuhvatiti svu složenost ove situacije niti riješiti sve točke. Mi nastojimo dati pametne e, smjernice, barem one koje možemo dati vezano uz određene točke. Jedan od glavnih elemenata u ovom složenom kontekstu na Bliskom istoku jest e, međunarodni scenarij sam po sebi. Dakle, potrebno je dođe do sinteze određenih e, stajališta glavnih svjetskih aktera. Ukoliko do toga ne dođe mi kao Europska zajednica, kao Zapad, nećemo moći drugima reći prestanite s ratom, ukoliko mi sami ne možemo doći do zajedničkog stajališta. To vam govorim vezano uz iračko pitanje i vezano uz pitanje Libije. Libija je primjer onoga što se događa na terenu. U stvarnosti e, svaka zemlja kao međunarodni lokalni čimbenik je rekao da želi podržati jednu umjerenu tranziciju, da želi pregovore između zaračenih strana, ali zapravo je radio e, za frakciju koja mu se najviše sviđala. Dakle, imali su na raspolaganju neki plan B i gurnuli su stvari u suprotnom pravcu. To je ono što se događa sa Egiptom, Saudijskom Arabijom, Arabskim Emiratima koje podržavaju generala Aftara i Tobruk, a s druge strane Katar, Turska i druge zemlje koje podržavaju vladu u Tripoliju. Dakle, tražimo od njih da se slože, a zapravo sponzoriziramo jednu stranu ili drugu. Dakle, ali dolazimo do pitanja legitimiteta. To je kad kad vrlo važno. U libijskom e, sustavu, primjeru mislim da to nije toliko bitno. Ne možemo se sakriti za činjenica da su, e, na primjer, održana, da je održano glasovanje i slično, ali vidjeli smo da je došlo do opadanja broja glasača, samo 15% glasača je izašlo na izbore ishod toga je ova vlada u Tobruku. Dakle, ne možemo reći da ova vlada ima legitimitet. Moramo voditi računa o tim pitanjima, ali također uzeti u obzir neke druge elemente. Mi u studijama često spominjemo nation building, state building i od toga se mora krenuti. Europa je djelovala i mislila da, je, da su Libijci rješenje za Libiju ali bilo licemjerno misliti da Libijci sami nakon 42 godine vladavine Muamera Gaddafija da imaju u sebi jednu demokratsku klicu, jedan demokratski korijen. Mi smo na to gledali kao evropljani, tim, pritom smo počinili grešku. Dakle, oni nisu... Evropljani moraju sklopiti jedan novi društveni sporazum. Mi smo nastavili sa svojom pričom da je došlo do revolucije, ali nije to bila revolucija, to je bilo ustanak jedne skupine protiv druge. I dosta dugo vremena je to bio pravi građanski rat, to jednostavno moramo priznati. Mi smo im možda trebali pomoći da to sami shvate. Ukoliko se želi dokinuti građanski rat, tada treba izgraditi državu, a potom održati izbore, a ne obrnuto. Vidjeli smo koji je ishod takvog postupka. I ishod je vrlo sličan onoj situaciji u Iraku. Ponovili smo grešku koju smo počinili u 2000. 2003. Prije nego što određene vlasti vlast dobije legitimitet, pa tada je prije toga jedan veliki dio stanovništva se treba dogovoriti među što žele za svoju državu. Dakle, ovo je bila jedna općenita primjedba ali upućene su i neke kritike. Dakle, nitko nije protiv slobode vjeroispovijesti. Ukoliko je u stvaranju ovog dokumenta došlo do ovog dojma, mi ćemo to, mi ćemo, mi ćemo izbaciti ove elemente, to nam sigurno nije bila namjera. Namjera nam je bila staviti u prvi plan da Evropske islamske zajednice treba uključiti u upravljanje sigurnošću kako Europe, tako pojedinih zemalja. Prije svega u njihovom, to njihovom interesu. njihovom interesu je da ne budu evidentirani kao teroristi, da ne budu optuženi za terorizam. E, potrebno je dakle da surađuju sa državom, to ne znači dokinuti slobodu vjeroispovijesti. ispovijesti. Vremeno nitko nije rekao da se mora ponovno uvesti mučenje. Međutim, mora doći do suradnje tajnih službi, to je važno i evidentno. Ja nisam stručnjak za ta pitanja i nije na meni da ja određujem kakva suradnja to treba biti, ali nismo imali na umu nikakvu vrstu mučenja ili nasilnog ponašanja. ali htjeli smo da se stavi jači naglasak na retoriku Europske unije, zato što je ona često neuravnotežena kada su u pitanju ljudska prava, procesi demokratizacije, a da zapravo ona pritom ne, nema konkretan sadržaj. Dakle, u tom kontekstu ova politika mora biti uravnotežena. Kada govorimo o međunarodnom kontekstu, po meni, po mom osobnom dojmu je vrlo važno uključiti Iran u ova pitanja, zato što je riječ o ključnom dioniku. Ne možemo govoriti o mirnom rješenju na Bliskom istoku, a da ne, da ne uključimo u to ovako važnog igrača. Čini se da su stvari u Iranu nešto drugačije, dolazi do promjena u posljednje vrijeme i u interesu je Evropske unije da bude poveznica između međunarodne zajednice i Irana. Trebali bismo biti nešto aktivniji u tom smislu, ali to ne znači podržati svaku odluku koju donese iranska vlada, ali to znači uključiti ga u rješavanje nekih od najvažnijih kriza, dakle od Afganistana do Iraka do, preko Sirije do Libije. Riječ je o važnom dioniku u kojem se moramo ponovno obratiti na neki način. Kada se govori o inkluzivnosti, o uključivanju, o politikama inkluzije, možda je došlo do, do e, nesporazuma, ali ovo se zasigurno ne odnosi na džihadiste, na islamske radikale koji su teroristi, jasno. Ovdje govorimo o zajednicama koje na neki način podržavaju kaos koji su unijele politike koje nisu dovoljno uključene, koje su dovele do rasta utjecaja ovih islamističkih skupina. Ukoliko pogledamo e, mapu tog dijela svijeta možemo vidjeti zemlje koje su propale, zemlje koje propadaju s jedne strane, a s druge strane porast e, radikalnog islama, dakle od Jemena do Nigerije, do područja Sahela, Libije, Iraka, Sirije pa sve do Pakistana i Afganistana. To je, politiku je vrlo jednostavno napisati, ali je teško potom provoditi. I e, mislim da one nisu moguće na e, dugi rok, da nije moguće na dugi rok postići rezultate. Kada je riječ o Libiji, mislim da se nije učinilo sve što je bilo moguće kada je riječ o posredovanju između ovih dvaju strana, čime se Baje Bernardino Leon i Ujedinjeni narodi. Ako govorimo o vojnoj intervenciji, mislim da su tada rizici izuzetno veliki. Po meni to nije opcija koju bismo trebali uzeti u obzir, zato što su rizici izuzetno veliki. I to treba uzeti u obzir tek ukoliko ne dođe e, ni do kakvog mogućeg slaganja. Jer inače će neke mirovne snage koje bi eventualno mogu tamo putiti, ono postati metom e, raznih milicija koje su prisutne na teritoriju Libije. Dakle, ponavljam, po uključenost u politike, jasno da je vrlo teško pomiriti sve zaračene strane, ali barem one važnije bi trebale sjesti za pregovarački stol i e, možda, bismo, možda bi se mogli uzeti u obzir i sankcije, i pojedinačne sankcije ad personam koje su se razmatrale na, među, na međunarodnoj razini, ali ne do, ne do kraja. Neke e, skupine, pojedinci koji se e, odupiru mirovnom rješenju, pa njih bi možda trebalo sankcionirati. Dakle, moramo iskoristiti sva sredstva koja su na raspolaganju ići do kraja, inače ćemo uvijek imati nekog nacionalnog dionika koji će se zalagati za vlastiti interes naspram onog međunarodnog. Egipat vjerojatno radi za vlastiti interes. Dobro je što to čini, ali njihova vizija je nešto drugačija od vizije Europske unije, o tome tko su neprijatelji protiv kojih se treba boriti. To vrlo dobro znamo podržavati asisija ili Aftara može biti koristi u kratkom razdoblju, ali trebamo biti svjesni rizika koje nam to može donijeti u budućnosti. Dakle, govorimo o potpori autoritarnim režimima. To, toga smo odustali u prošlosti kod pojave arapsko proljeće. Dakle, to bi bio korak unatrag, korak u prošlost kada bismo ponovili svoje greške i ponovili one uzroke koji su doveli do destabilizacije Bliskog istoka i e, nastanka raznih e, fundamentalizama i nastanka islamske države. još neke algo tan komplejo. Hvala vam lijepo, gospodine Varveli. Vaše izlaganje doista bilo jako potpuno, bilo se dobro tu snalazite, imate veliko iskustvo i zahvaljam svima na sudjelovanju. E, rado ostaje sada kod gospodina Vansena Pejona, a sada pozivam gospodina Andreja Plenkovića da dođe i preuzme predsjedništvo sljedećeg dijela sastanka. Hvala vam. Dear colleagues, let us resume. Dragi kolege, možemo nastaviti sa našim sastankom. Prelazimo na točku dnevnog 5, javno saslušanje o europskoj politici susjedstva. To je prvi korak u radu prema izradi izvješća na vlastnu inicijativu o Europskoj politici susjedstva koju će pripremiti na, naš uvaženi kolega Edvard Kupan. Dopustite mi da vam podsjetim da Eh, je pomenik Han na javnom saslušanju u odboru Afeta rekao da je da ga je predsjednik eh, Jean-Claude Juncker pozvao da u prvoj godini svog mandata provede reviziju Europske politike susjedstva. Četvrtog eh, trećeg ovaj tjedan će Europska služba za vanjsko djelovanje i Europska komisija predstaviti zelenu knjigu vezanih uz, vezanu uz Europsku politiku susjedstva i time će se pokrenuti postupak za reviziju. Zatim će provesti konzultacije sa svim važnim dionicima Europske unije i sa partnerima i predstaviti završno priopćenje u zadnjem kvartalu ove godine. Europski parlament želi doprinijeti tom postupku pomoću vlastitih konzultacija i pomoću ovog e, izvješća na vlastnu inicijativu. 2004. godine Europska politika susjedstva započela sa E, time da se pojačaju odnosi između proširenog susjedstva Srpske unije i Europske unije, s tim da se izradi krug prijatelja, zajednički mostovi, e, pod motom e, sve nam je zajedničko osim institucija. Ono što je dugo godina bilo bilateralno pitanje, zatim je dopunjeno sa raznim multilateralnim dimenzijama, poput procesom iz Barcelone koji je već postojao zatim Unija za sredozemlje, zemlje, E, sinergija za Crno more i istočno partnerstvo. No, razvoj u regiji susjedstva, posebice u posljednjih nekog godina, shvatilo je pažnju na manjkavosti ovog politike i njenih alata. Bilo je pre e, rigidno kako bi dobro odgovorilo na nekoliko kriza, a unatoč visokoj razini financijske potpore, događaji su pokazali da Europska unija nije mogla uspjela potaknuti E, demokratska stabilna društva u tim državama. Arapsko tisuće 2011. godine, ono što je zatim uslijedilo, je potreslo tu politiku te je e, pokrenulo reviziju od strane Europske komisije Europske djelovanja gdje se više poticalo duboko sveobuhvatno demokratsko načelo i inkluzivan e, razvoj. Ta revizija uzela je u obzir da se razvoj u tim postupcima treba staviti, staviti na veći staviti veći prioritet na to, te je se uvedeno načelo više za više i uključeno je civilno društvo. No, od revizije 2011. godine došlo je do daljnjih razvoja u toj politici, kako na jugu, tako i na istoku, kriza u Egiptu, Ukrajini, Libiji i tako dalje, ali i sve veći pritisak na susjedne države Europske unije eh, da im konkurenti E, nude alternativu za razvoj. Stoga je ova revizija sada dobrodošla i pravovremena. Trebali bismo pogledati naše vrijednosti, temelje na kojima ova politika izgrađena te odrediti prioritete za odnose sa partnerima. Trebali bi uzeti u obzir razlike između partnera, razlike u ambicijama, u interesima, u stadijima razvoja te predložiti određeni okvir za suradnju koji neće ugroziti vrijednosti na kojima je nastao naš projekt. Danas su s nama ovdje dva stručnjaka koji će nam predstaviti studije koje su zadale za Europski parlament, te će procijeniti europsku politiku susjedstva do sada, a i predstavit će preporuke za budući razvoj. E, zadovoljstvo sam je mogu predstaviti gospodina Gžegoša Gromackija sa Instituta za javne poslove u Poljskoj. On je autor studije Istočno partnerstvo nakon pet godina, vrijeme za temeljito promišljanje. Isto tako je s nama i gospodin Hasan Mazen sa sveučilišta u Kairu u Egiptu koji će nam predstaviti sažetak svojih nalaza unutar studije gdje se radi o procjeni politike Europske unije prema južnom susjedstvu. Prije nego što sam došao na ovaj sastanak vidio sam govor povjenika Hana kojeg je održao u Beču. Taj govor je sadržavao četiri točke. Diferencijacija, vlasništvo, E, fokus i fleksibilnost i u tom kontekstu bih rado čuo i vaša mišljenja o tome. Svako ima otprilike 12,5 minuta. Nažalost malo kasnimo zbog ovih točaka koje smo prije raspravili, ali posebno ova zadnja točka je bila povezana i sa našom rasporom, raspravom sa našom točkom. A naravno nakon vaših izlaganja Prvo će Edward dobiti riječ, a zatim drugi izvjestitelj u sjeni. Dopustite sada predam riječ gospodinu Gromackiju, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Pokušat ću biti vrlo kratak. Htio bih govoriti o istočnom partnerstvu. Htio bih usmjeriti vašu pažnju na tri točke procjena proteklih pet godina europske politike susjedstva, kao drugo e, perspektive istočnog partnerstva u idućih dvije, tri godine i na posljedku e, opcije za politike i preporuke za izradu politika. Prvi problem, procjena europske politike istočnog partnerstva. Kao prvo, trebamo razumjeti tu politiku, uzeti u obzir diversitet među partnerima, uzeti u obzir ruski faktor i manjkavosti. Što se tiče razumijevanja e, europske politike istočnog partnerstva, mislim da je to bio najmanji zajednički nazivnik koji su mogli shvatiti sve države članice Europske unije i Europske institucije 2009. godine e, kada se radi o politikama prema državama istočnog partnerstva. Ta politika je nešto što treba shvatiti kao korak prema daljnjoj diferencijaciji između južnih i istočnih susjeda unutar europske politike susjedstva. Istočno partnerstvo, po mom mišljenju, je bio e, službeni paket vrlo važnih prijedloga. Prije svega, mogućnost da se pod potpišu sporazume o pridruživanju sa dubokim i sveobuhvatnim e, sporazumom o slobodnoj trgovini, zatim e, članstvo u energetskoj zajednici koje je stvoreno 2006. godine za zemlje Zapadnog Balkana i na posljedku potpuna liberalizacija viznog sustava, dakle e, putovanje bez vize unutar Europske unije. Dio toga već je Ukrajini predloženo, a i Moldovi prije nego što je stvoreno istočno partnerstvo raznolikost u partnerima, imamo duboke razlike među šest država, to je već vidljivo 2009. godinu kada je istočno partnerstvo pokrenuto, a još uvijek su te razlike vidljive, možda su oni čak i vidljivije sada na početku 2015. godine. Imamo dvije podskupine koje možemo razabrati. Kao prvo to su zemlje sa autokratskim vladama, a kao drugo zemlje koje su do jednog važnog stupnja, značnog stupnja demokratske. Prve su Azerbajdžan i Belarus, drugo je Gruzija, Moldova. Armenija je negdje između, ali je bliže ovoj drugoj skupini, po mom mišljenju. Ruski faktor. Često se čuje da je Rusija protiv e, proširenja NATO saveza na istoku, ali Rusija je cijelo vrijeme bila i protiv toga da se zemlje istočnog partnerstva u Europskoj uniji, ali ruska vladajuća elite je smatrala da je mogućnost da se te države pridruže Europskom istočnom partnerstvu nerealističan scenarij te su smatrali da je taj projekt um, isprazan. 2013. godine je došlo do značajnog napretka e, kada se je sa Ukrajinom, Moldovom, Gruzijom i Armenijom ostvario napredak i to je dovoljno dramatične promjene u e, stavu Rusije. Postignuća i manjkavosti Europskog istočnog partnerstva nakon pet godina Postoje tri vrlo važna postignuća, to su sporazumi o pridruživanju i sporazumi o slobodnoj trgovini, liberalizacija viznog režima samo sa Moldovom i energetska zajednica i članstvo u energetskoj zajednici za Ukrajinu i Moldovu. No, oni su ograničeni samo na tri zemlje, ne na svih šest država koje sudjeluju dakle samo te države su odlučili tim postignućima. Unatoč tome su rezultati neočekivano dobri uzevši u obzir sve probleme i izazove, uključujući pritisak e, Rusije, e, stalni i loši rezultati zemalja istočnog partnerstva, te e, jedna zadrška Europske da se više uključi u to područje. Bilateralni odnosi su sada na mnogo više razini nego prije pet godina. Po mom mišljenju oni su djelomičan napredak kada se radi o tri zemalja istočnog partnerstva, a multilateralna dimenzija tu je došlo više do nazadovanja. Perspektive za iduće dvije, tri godine, to je sljedeća točka. Četiri pitanja, e, ruski faktor budućnosti, stave Europske unije, zemlje koje imaju bolje rezultate, prije svega Ukrajina, Moldova i Gruzija i e, rezultate drugih. Što se tiče ruskog faktora, e, pokušaj da se spriječi više jače pridruživanje integracija će i dalje ostati jedan od važnijih e, faktora u Putinovoj politici. Zbog gospodarske krize će Rusija morati djelovati brzo kako bi to, to uspjelo dovršiti. Zbog toga je razumno da se predvidi da će Rusija pokušati pokušati i u idućih 12 mjeseci razbiti ambicije zemaljističnog partnerstva. Najčešće će Ukrajina i dalje se smatrati posljednim slučajem od strane Rusije. Moskva će i dalje nastavljati sa destabilizacijom Ukrajine kako se Kijev ne bi dalje nadalje integrirao s Europskom unijom. Rusija računa na kolaps ukrajinskog gospodarstva što će zatim e, podrivati e, povjerenje ukrajinskog stanovništva prema vlasti. Sve Europske unije. Rusija će pokušati dovesti do razilaženja nekoliko država članica, prije svega kada se tiče, što se tiče sankcija prema Rusiji. Ovo pitanje će biti vrlo važno za e, politike Rusije prema EU u prvoj polovici 2015. godine. Postavlja se jedno značajno pitanje koji su pravi interesi EU u cjelini i kao pojedine države članice kada se radi o Rusiji. Vidimo da imamo različite stavove u EU, uniji od e, toga da se brane vrijednosti i načela do e, posve drugog ekstremnog rješenja. Neki smatraju da se tu radi o poticanju urbane demokracije, ne samo u Ukrajini nego u cijelom istočnom susjedstvu. Napetosti između Rusije i Europske unije treba gledati u širem kontekstu, prije svega što se tiče sukoba između liberalne demokracije i takozvanog e, autoritarizma. Zemlje, koje imaju bolje rezultate. Mogućnost reformi je dalje jedno od najvažnijih pitanja. E, politička i poslovna elita u tim trima državama, Gruziji, Moldovi i Ukrajini i dalje može predstavljati veliku prepreku u provedbi reforma. Čak i među proeuropskim političkim snagama postoje određene grupacije kojima je draži status quo nego provođenje reformi dokrećivanje koruptivnih sustava kojim se služe te grupacije bit će iznimno teško postići i zbog toga će društvo ostati ključni faktor kada se radi o procesu provođenja reforme u tim trima državama. Samo konstantni pritisak sa društvom s kojim se traži demokratizacija društva i izgrađivanje mm, funkcionalne države koja će vladati prema prava može se smatrati jamstvom za provedbu reformi rezultati drugih država, Azerbajdžana i Belarusa, eh, predsjednica Lijevi neće prihvatiti demokratske reforme. Njihov jedini rezon detra je da zadrže svoju autoritarnu vladavinu. Oba predsjednika su promijenili ustave svojih država kako bi mogli eh, služiti doživotno. Izgradili su političke sustave koji nisu kompatibilni sa demokratskim eh, sa demokratskom predajom moći. Zadnji dio e, opcije i preporuke za izrađivanje politika što se tiče novih stvarnosti i što se tiče toga da se promijeni istočno partnerstvo. Što se tiče suočavanja sa novim stvarnostima, otvoreno geopolitičko natjecanje između Europske unije i Rusije postalo je stvarnost. Europska unija bi trebala biti spremna na dugotrajnu krizu e, po pitanju odnosa s Rusijom. Ta situacija će trajati barem do kraja Putinove vladavine. Stoga nam je potrebna strategija vezno uz pametno, pametni odvraćajući učinak prema Rusiji. Prema Rusiji imamo alat e, s kojim možemo koristiti, ali ne kako bi promijenili ponašanje ruske vladajuće elite se srednočno gledano to moram naglasiti. Dakako sankcije ne bi trebale prestati sve dok Rusija u potpunosti ne prestane od uplitanja Ukrajini dok se Krim ne vrati Ukrajini. Europska unija bi trebala zadržati jedinstvo kada se radi o svom odnosu prema Rusiji. Ruska vladajuća elita ozbiljno svača samo protivnike koji mogu imati dosljedne politike. Bilo kakav znak e, nejedinstva ruski režim smatra dokazom slabosti koje se može iskoristiti u svoj interes. Osim eh, ruske agresije prema Ukrajini imamo još jedan faktor koji je iskonski promijenio situaciju u 2014. godini. Prije svega se radi o jazu između tih šest zemalja istočnih partnerstva. Eh, te razlike su sada jako dobro vidljive. Imamo tri zemlje istočnog partnerstva koje su s jedne strane potpisale sporazume o pridruživanju sa sporazumom o slobodnoj trgovini i one se nalaze na putu prema dubokoj integraciji s Europskom unijom, s druge strane imamo Azerbajdžan, Belarus i Armeniju koje neće potpisati sporazume o pridruživanju i sporazume o slobodnoj trgovini u doglednoj budućnosti. Europska unija mora izraditi strategiju s kojom se može prilagoditi prema tim, novim stvarnostima. Fino podešavanje istočnog partnerstva uzevši u obzir izazove koji su posve, povezani s ovim novim stvarnostima i iskustva iz proteklih pet godina. Jasno je da je koncept koji je nastao 2009. godine vezano uz izvršno partnerstvo e, nešto što više nije održiv okvir sada na početku 2015. godine i kojeg se mora izmijeniti. Revidirano istočno partnerstvo trebalo bi se više politički usmjeriti, a ne bi trebalo biti toliko tehnički usmjereno e, nego što je to dakle, slučaj danas. Stabilizacija Ukrajine mora biti najvažniji cilj e, Europske unije, kratkoročno gledano, dakle u idućih nekoliko mjeseci i godina. Jasno razdvajanje zemalja iz partnerstva u dvije skupine, to je potrebno. Dakle, imamo one koje su potpisale sporazume o pridruživanju sa sa porazumom o slobodnoj trgovini s jedne strane, a s druge strane imamo Belarus, Azerbajdžan i Armeniju. Načelo više za više treba još više ojačati, no e, opći koncept istočnog partnerstva koji uključuje sporazume o pridruživanju sa sporazumima o slobodnoj trgovini, liberalizaciju viznog sustava i članstvo energetskoj zajednici trebao bi ostati otvoreno svim šestero državama. U slučaju Armenije, Azerbajdžana i Belarusa koncept istočnog partnerstva treba koristiti kako bi se pojasao snažan politički signal društvima tih država, a ne da se nude nerealistične eh, ponude, suradnje sa vladama u tim trima državama. Sastanak na vrhu u Minsku treba i dalje održavati kao znak dobre volje sa strane Europske unije i kao važan kanal za komunikaciju i za suradnju. No, treba ga podijeliti u dva dijela. Prvi dio bio bi samo za one države koje su potpisale sporazum o pridruživanju sa sporazumom o slobodnom a drugi dio bi trebao biti otvoren svim šestoru država. Što se tiče bilateralnih odnosa, oni bi sada trebali biti više nego i prije prioritet i e, trebamo dati veću ulogu društvima u svim šestoru, zemalj, i država istočnog partnerstva kada se radi o izradi e, politike Europske unije. Nacionalni parlamenti i nacionalne vlade država članica mogli bi odigrati važnu ulogu, isto tako one bi mogle pružiti potporu e, parlamentima e, Moldove, Gruzije i Ukrajine kada se radi o prilagođavanju pravne stečevine Europske unije pri provedbi reformi. To bi odigralo ključnu ulogu kada se radi o provedbi sporazuma o slobodnoj trgovini, a isto tako E, nacionalni parlament država članica i europski parlamenti mogli bi razmijeniti iskustva sa parlamentima e, tim trima državama partnerima što se tiče standarda i najboljih praksi e, po pitanju financiranja političkih lobista i stranaka i vezano naravno u sukobe interesa. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa gospodine Gromacki. Skoro ste u potpunosti bili unutar ovih 12,5 minuta, ali hvala vam u svakom slučaju za sadržaj i za idejama. gospodine. Gospodine Hasan Mazen, vedem vam riječ. Hvala lijepa. Dobar dan. Ovu je studiju smo pri, pripremili ja i jedan moj kolega. Mi smo sveučilišni profesori. E, govorit ću kratko o četiri glavne točke. E, e, drugo je e, procjena učinkovitosti financijskih instrumenata Europske unije, komplementarni sporazumi europske politike i različitih institucija u južnom susjedstvu, a četvrto je usporedbe sa svim regionalnim akterima E, preporuke se zasnivaju na ono što se kaže, na onom što se kaže u studiji. E, prvo, kad se radi o, o relevantnosti drž, e, danas, uglavnom gledamo negativne aspekte. Mislim da Prvo je zajedničko vlasništvo e, koje je e, važno u NP-u. Moramo također naglasiti suverenost i akcijske planove u partnerstvu sa partnerskim zemljama. Financijska moć e, je također velika u, u odnosu na prethodne instrumente. Mm, to nije kritika. Prvo je da je eh, imamo tu negativnosti, eh, negativnih elegemenata. Eh, mm, neki to gledaju kao da je to podesnije za istočno partnerstvo, a ne za južno mm, partnerstvo te zemlje su drugačije, razlikuju se po svojim e, kulturama pa e, i politike se moraju razlikovati. E, u južnim zemljama pristupanje Europskoj uniji ne igra ulogu za razliku od zemalja istočnog partnerstva. E, njihov cilj nije Europska unija. To je jedan nedostatak, a drugo je ako pogledamo dokumente NPA, e, dokument, ciljevi su preambicijalni, previše popisa želja, previše, kontradiktornih stvari gledano u određenoj vremenskoj točki. Zatim stabilnost, reforma, prosperitete i e, sigurnost. stabilnost e, se ne može e, postići istovremeno sa reformom, a, reforma koji puta odgađa prosperitetu. prosperitet E, ova četiri cilja e, ne, mogu biti postavljena istovremeno i ne mogu se postići istovremeno e, naglasak uzajamne odgovornosti je malo zbunjujuća tu Eh, Evropska unija može pozvati te države na odgovornost, ali to ne može ići u obratnom smjeru. To je pozitivno kao načelo, ali nema mehanizma da se to provede. Eh, unapređivanje demokracije. Eh, trebali smo i to ocijeniti. Vrlo kratko nešto o tome u političkim znanostima znamo da demokracija e, e, ima kratak vijek, e, životni vijek u siromašnim zemljama. Zato većina južnih zemalja nisu bogate zemlje u striktnom smislu te riječi. Pa ako podržavamo demokraciju podržavanje demokracije znači i gospodarsku podršku. Politički znanstvenici bi rekli da imamo određeni e, prag e, dohotka po glavi stanovnika. To ne znači da demokracija, e, da nju treba zaboraviti E, ali moramo imati određena očekivanja da će demokracija trpjeti e, dok ta društva ostaju siromašna. To je jedan aspekt koji treba razmotriti. I konačno, kad se radi o demokraciji i poticanju demokracije, e, ona je više tjerana ponudom nego potražnjom. 2011. je to bilo visoko na agendi. Mm, mm, to mogu potvrditi jer dolazim iz ove regije. Danas ova regija e, e, što smo čuli od prezentacije iz, e, o ISIS-u Regija je suočena sa velikom nesigurnošću i upravo to je, e, je e, postavlja stabilnost e, u prvi plan. Mislim da je to područje gdje moramo revidirati istočno partnerstvo 2011. kad je donesena politika istočnog e, partnerstva, e, onda to nije bilo aktualno. E, imamo jedno istraživanje javnog mišljenja koje je financirala Europska unija u, svim zemljama južnog partnerstva gdje je postavljeno pitanje što očekujete od Europske unije Uh, uh, glav, veći dio ispijanika su rekli uh, gospodarska uloga. Gotovo svi su odbili političku ulogu. Čulo se mišljenje da reforme moraju biti uvođene postepeno, a ne naglo. I to vam vam daje dobru sliku uh, javnog mišljenja, idealan način pomoći Evropske unije. Učinkovitost uh, financijskih instrumenata uh, i uvjetovanost. Imamo tri elementa. Skroman napredak je prvo. Tunis je dobio zeleno svjetlo za slobodnu trgovinu Sporazumi su potpisani sa Marokom i Jordanom, ali e, novac je novac koji je dobivan je znatno manji od onog što je obećano. Kad se radi o financijskom aspektu i financijskoj pomoći, tu imamo vrlo polagan napredak. E, E, mm, e, i ako to gledamo taj financijski doprinos po glavi stanovnika e, u južnim zemljama taj to je 5,2 5,2 eura po glavi stanovnika u usporedbi sa 6,9 E, u drugim zemljama, to jest e, e, u sjevernim susjedima. Imali smo nekoliko izvještaja o tom aspektu i mislimo da se tu stvari u, kad se radi o prelaznom periodu. Eh, ako gledamo što je postignuto, ne smijemo zanemariti eh, eh, srednje i dugoročnu prirodu prelaznog perioda. Zatim ograničena sposobnost učinka u apsolutnim ciframa možda mislimo da imamo mnogo novca Međutim, e, e, kad to gledamo u relativnom smislu, onda je to e, zaista malo. Iz nekih drugih izvora novac pretječe brže, ima manje uvjetovanosti i prema tome veći učinak. Budući da imamo ograničeno vrijeme, ja ću ići vrlo brzo kad se radi o komplementarnosti između Europske unije i država članica. Tu imamo miješane signale. Neki za, e, zastupnici su već ukazali na nedosljednosti. E, na primjer kad se e, e, i e, na razini raznih izjava ne samo između država članica već i samih institucija različita priroda kad se radi operacije u Libiji tu imamo razne e, odgovore na reforme, imamo i pomanjkanje e, koordinacije između Europske agencije za vanjsko djelovanje i Europske e, vijeća. Ako usporedimo akcije Europske unije i drugih aktera, recimo Sjedinjenih država, to je jedna točka koju stalno osjećamo u regiji. Europa se još uvijek trpa u e, isti koš sa e, SAD-om. To je šteta. E, jer Europa ima veliki prestiž u tim regijama ona je model integracije ko, koju svi zavide. Politički zapad e, još uvijek znači jednu stvar. E, e, tu se izjednačujemo sa SAD-om. Naročito kad se tiče postupanja u krizama E, recimo odluke koji će vođa ostati na vlasti, a kojeg treba svrgnuti. E, tu je primjer Egipat. SAD e, ostaje ekonomski važan. On je također veliki akter kad se radi o sigurnosti Eh, u regiji gdje je eh, sigurnost eh, veliki problem. Zaljev, zaljev ima najveću financijsku moć. Ne možemo govoriti o većoj stabilnosti bez suradnje zaljeva. Oprostite, E, preporuke, imam još samo dva slajda. E, činjenica da je sad sigurnost e, ima prioritet u agendi. Stabilnost, a ne reforme su sada prioritet regije. Veći proračun za 2014. 2020. treba biti bolje ciljan trebamo stručnjake u političkim odlukama i odlukama o politikama. E, trebamo također imati e, međukulturni dijalog, e, bolja kontrola granica, logori za izbjeglice u Jordanu i Libanonu. Trebamo također surađivati s drugim akterima južno susjedstvo nije samo susjedstvo Europske unije već i e, arapskih zemalja na primjer. E, s njima treba također surađivati. Treba stabilizirati regiju, e, poticati gospodarstva i treba prestati davati miješane signale, treba govoriti jednim glasom. Hvala. Hvala lijepa. Hvala vam, gospodine Hazem. Dajem riječ našem izvjestitelju. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ja tehničku opasku imam na početku. Imam ovdje program u ruci, program ove javne rasprave. I veli da počinje u 17 sati. Mi smo počeli sa zakašnjenjem od 45 minuta. Ja cijenim tvoje predsjedavanje, Andrej ali moramo evo rezati vrijeme e, našim uvaženim, vrijeme za izlaganje našim uvaženim gostima i to nije fair. Trebali bismo izbjeći ovakve scenarije u budućnosti. Ukoliko netko izvan afeta dolazi prisustvovati sastanku, onda ih se mora upozoriti da postoje određena pravila e, post Stupanjaci se trebaju držati dodijeljenog vremena, je li to 10 ili 15 minuta kašnjenja, to nije važno, ali 45 je apsolutno neprihvatljivo. Da se vratim pitanju o kojem danas raspravljamo. Prije svega želim zahvaliti našim gostima, njihovom doprinosu našoj raspravi kada je riječ o europskoj susjedskoj politici. Ono što mi se svidjelo u vezi sa ovim izlaganjima je da ove, da izlaganja nisu bila akademska teoretiziranja, već su se bavila pravim pitanjima te sadržavaju brojne dobre ideje, dobre poruke i mogu vam reći da ćemo dobro razmisliti o njima dok budemo e, pripremali izvješće o ovoj reviziji. Vaš doprinos je zbilja vrijedan i zahvaljujem vam na tome. I e, dobro da raspravljamo o susjedskoj politici unutar institucija europske unije. Ukoliko ih dobro usmjerimo, to će biti jedan od, njihovo dobro usmjeravanje će biti jedan od najvećih izazova s kojima ćemo se suočiti. Ovaj odbor se bavio razvojem ovih politika tijekom zadnjih godina, te se nadam da će naš doprinos reviziji ovih politika da će nam pomoći da se usmjerimo u dobrom pravcu. I čak iz ovih prezentacija koje smo danas čuli je jasno da se nosimo sa različitim razvojem, a koji se suočava sa sličnim problemima. Većina zemalja u regiji su iz različitih razloga u situaciji da je kontekst vrlo promjenjiv. Stupanj promjenjivosti se razlikuje od jedne do druge zemlje. A to je u suprotnosti sa europskim e, sa gospodarskim razvojem, sa stabilnošću za koju se mi zalažemo u provedbi naše susjedske politike. Razlozi zato su e, različiti, ali mi moramo biti spremni koristiti odgovarajuće instrumente kako bismo se kako bi s našim partnerima postigli zajedničke ciljeve. Razvoj trag pet godina bi nas trebali, bi nas trebali dovesti do ponovnog promišljanja europske susjedske politike. Tu moramo dodati novi kontekst i novu političku realnost. U istočnom susjedstvu se suočavamo sa novim izazovima i sa novom realnošću, kao što spomenuo prvi govornik, i to zbog ruske politike u regiji. Također e, sve je jasnije da imamo posla sa različitim grupama zemalja s kojima se trebamo uključiti, koje su uključene u različite razine suradnje sa Europskom unijom. To smo vidjeli iz prezentacija na jugu nakon arapskog proljeća došli smo do pitanja kako se nositi s tranzicijom zemalja u razvoju. Još jednom, tu procesi u tim zemljama su međusobno različiti i e, vrlo često odmiču od prvotnog cilja. Preporuke su fleksibilnije, potreban je diferencirani pristup, a trebamo se fokusirati na gospodarski razvoj, sigurnost i podržati demokratske institucije. To će sve biti od velike važnosti prilikom izrade ove revizije. Ne smijemo odustati od načela koje smo unijeli prije neko vremena u našu susjedsku politiku. To je sustav više za više, manje za manje. E, spremnost, spremnost e, zemalja da se da pokrenu potrebne reforme se treba na adekvatan način podržati, rekao bih nagraditi. Susjedska politika mm, je izraz našeg dugoročnog zalaganja u određenoj regiji, međutim ova politika treba moći reagirati na brze promjene na terenu. Mislim da trebamo revidirati instrumente koji su nam na raspolaganju unutar ovih politika i moramo se pripremiti na korištenje bržih, fleksibilnih i diversificiranih pristupa koji treba biti izrađeni po mjeri ali ne bismo smjeli sklapati e, kompromise vezano uz naše temeljne vrijednosti i načela na kojima se temelji Europska unija. To je svojevrsna crvena linija koju ne smijemo prijeći. I što se tiče mog izvješća, htio bih pogledati okvir za politike kao i instrumente koje koristimo u susjedskoj politici. Pogledat ću ocjenu naših prioriteta vizavi naših partnera na istoku i na jugu. To je, gospodine predsjedavajući, ono što bih za sad eh, htio reći. Govorio sam eh, općenito, nisam htio ulaziti u svako pojedinačno pitanje naše susjedske politike, jer ćemo zato imati vremena. Ali koliko ste pogledali eh, vremenski raspored za usvajanje ovog izvješća, vidjet ćete da na rasporedu imamo brojne diskusije vezano za ova pitanja. Hvala još jednom izlagačima i razmislit ćemo o onome što ste nam danas ispričali. Hvala. Hvala Edvard, zastupnik Kristeja. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala vam na izlaganjima i na onome što ste danas s nama podijelili. Ja ću slijediti izvješće gospodina Kukana u ime kluba SED-a i drago mi da danas održavamo ovu javnu raspravu. Nakon što sam pročitao dokumente i čuo ono što ste nam rekli, mislim da mogu vidjeti neke poveznice između istoka i juga. Slažem se o potrebi da trebamo ponovno osmisliti susjedsku politiku kada je riječ o interesu i instrumentima, akterima te ciljevima kako bi ona bila učinkovita u odnosu na izazove s kojima se suočavamo. Ovo ste se pozvali na sigurnosnu e, dimenziju. Sam konflikti su nažalost danas stvarnost kako na istoku tako i na jugu. Zato smo produbili odnose, a da nismo elemente uzeli u obzir. Na neki način smo odvojili pitanja sigurnosti od svega ostaliga. Stvorili smo paralelne procese. Međutim, element sigurnosti, pa i izvan dosega Europske susjedska politike je odlika funkcionirajuće države, institucija i s tim povezanim reformama. Zato je moje pitanje vama, što mislite kako bi se sigurnosna dimenzija mogla bolje obuhvatiti revizijom Europske susjedske politike? Na različit način oboje ste se pozabavili proširenjem u Europskoj susjedskoj politici razlikujete politički i tehnički proces, dijelite partnerstva na različite skupine prema njihovim performansama i ambiciji, a također ste rekli da je potrebno stvoriti nova politička i financijska područja. Mislite li da je ovaj pristup od A do Ž koji proizlazi iz našeg iskustva proširenja dobar način za nastavak naše ruske susjedske politike? u cjelini. Drugo, uvijek sam vjerovao da su demokracija, vladavina prava, transparentne institucije i granice od interesa za države s kojima graničimo, da su od našeg interesa i da garantiraju našu sigurnost. Mislim da postoji nešto što smo trebali naučiti iz Europskog proljeća. Govori se o vrijednostima vrijednostima i interesima kao nekim elementima koji su u međusobnoj suprotnosti. Mislite li da su vrijednosti protiv naših interesa? I konačno, oboje ste spomenuli trokut ulogu, susjeda, susjeda, partnera, partnera. Uloga trećih partnera ne bismo smjeli ignorirati. Oni su važni za dostizanje naših ciljeva i susjedske politike. Što mislite kako Europska unija može bolje urediti ulogu ovih aktera u našem susjedstvu? Hvala vam. Hvala vam, zastupniče Kriste. Riječ ima zastupnik Kjučuk. Hvala vam. Gospodine Grmatski, ja mislim da imamo tri skupine zemalja. Ukrajinu, Gruziju i Moldaviju koje trebaju poboljšati svoje demokratske standarde i moraju se blizu uključiti u suradnju sa Europskom unijom i to dovodi do potpisivanja sporazuma o pridruživanju te sporazuma o slobodnoj trgovini. Put pred ovim trima zemljama je takav da moramo nastaviti produbljivati našu suradnju s njima na svim područjima. S druge strane imamo Bjelorusiju i Armeniju koje su dio Moskovske Euroazijske unije. Azerbejdžan ne mogu smjestiti niti u jednu dove dvije skupine, ali po meni to je jedan od europskih eh, budućih strateških partnera. Njegova uloga će biti još značajnija u ostvaranju jedinstvenog energetskog tržišta u Europi. Eto, stoga kako mislite da bismo trebali razvijati odnose s Armenijom, Bjelorusijom, te koje konkretne poteze preporučujete kako bismo ih vratili na njihov europski put. Mislite li da Evropska unija treba uključiti Azerbejdžan u okvir za energetsku suradnju? Te mislite li da će on slijediti e, put Moldavije, Gruzije i Ukrajine? Na koncu pitanje za gospodina Mazena. Dodatno financiranje za interkulturalni i interreligiozni dijalog može li pomoći u borbi protiv radikalizacije terorizma i islamofobije u regiji? Hvala vam zastupniče Kjučuk i sada posljednji kolega koji se javio za riječ, to je kolega Panceri, izvolite. Evo vrlo kratko. A još jednom želim zahvaliti našim gostima. Smatrate li da postoji ravnoteža između europske sudijske politike ka istoku ili i ka jugu? Ili ima već, postoji veći interes ka istoku, a puno manji prema jugu. Sada se čini da je ovaj interes za jug nešto porasta stvari su se promijenile isključivo e, zato što postoji e, veliki rizik od terorizma. Drugo, teškoće susjedske politike se nalaze u trenutnoj slabosti naše vanjske politike. Naročito kada je riječ o geopolitičkim perspektivama cijelih regija. Tu je, s tim u vezi je povezan naš strateški odabir. Vidjeli smo u susjedskoj politici shvaćanje iste kao pružanje ekonomske humanitarne pomoći pa sve do pravog miješanja u politike kako smo vidjeli u nekim slučajevima. Naročito kada je riječ o ulozi koju su odigravaju neke zemlje članice. Ona centralna tema je po meni jedna politička ravnoteža, jer inače nećemo imati ozbiljnu susjedsku politiku koliko nisu jasni njezi, nisu jasni ciljevi vanjske politike. I treća primjedba, revizija susjedske politike. Pa ja mislim da bismo trebali revidirati uvjetovanost i politiku više za više. Ono što ja vidim je da ne, može, ne možemo ovisiti o prioritetima ne možemo djelovati bez plana, moramo utvrditi koje su zemlje koje mogu podržati dakle u susjedsku politiku. Kada pogledamo na jug vidim da ukoliko imam 10 eura da to moram uložiti kako bi ojačao demokratski stabilnost u Tunisu, zato što to može biti jedna referentna točka za cijelu regiju. Dati puno toga mnogima ili dati malo mnogima znači ne e, odgovarati, da, da to nije u skladu sa ovim kriterijom. Zanima me koje je vaše mišljenje o tome. Hvala vam kolega Panceri. Možda naši stručnjaci ne znaju da je gospodin Panceri naš izvjestitelj e, za ljudska prava u čitavom svijetu, ne samo dakle, u Europskoj uniji, već i u svim drugim zemljama, uključujući i e, zemlje u programu susjedske politike, te zato istaknuo ove vrlo važne elemente. Siguran sam da se kolega Panceri slaže. Sad dajem riječ našim gostima, tri minute za svakoga i potom će e, kolega Edward zaključiti ili ću to učiniti e, ja. Mihael, izvoli samo kratko. Da, samo kratko upućujem gospodinu Gromackiju jedno pitanje. Rekli ste da je Rusija zapravo već od uvijek imala nešto protiv e, približavanja Europske unije, a ne samo nešto protiv približavanja NATO savezu. Ovdje imam jedan članak od 10. veljače 2004. godine iz Frankfurt Allgemeine Zeitung gdje kaže da je ruski predsjednik Vladimir Putin e, da se on izjasnio za eventualno priključivanje Ukrajine u EU. Uniji. On je rekao da ako to Ukrajina želi, da to onda samo možemo pozdraviti u petak nakon razgovora sa španjolskim e, predsjednikom vlade, gospodinom Paceterom. Dakle, to je bilo prije nešto više od deset godina. 2004. godine. Mislite li da je ta promjena stava u Moskvi manje nešto što je vezano uz nas, nego što je vezano uz unutarnje, unutarnje političke razloge unutar same Rusije. Nije li to zapravo e, e, e, taj, nacionalni uzrok iz njegove politike? Hvala vam, Mihael. I sada riječ predem prvo gospodinu Gromadskom, zatim gospodinu, gospodinu Mazanu, izvolite. <clears throat> Vrlo kratko, nekoliko primjedbi. Kao prvo, vezano uz to kako bi se Europska unija trebala nositi sa sigurnosnim izazovima. Već sam spomenuo problem sa stabilizacijom Ukrajine. Mislim da je vrlo važno, da je to ključno, vrlo važno pitanje za Europsku uniju u idućih nekoliko mjeseci i godina. Ali ne samo Ukrajina, već isto i Gruzija i Moldova. Mislim da bismo trebali sada usmjeriti našu pažnju na te tri države. kako bi izgradili neko ravnoteže između ruske politike naspram tih država i naše politike, dakle politike Europske unije naspram tih istih država. Problem vezan uz strukturu te skupine sa šestero država istočnog partnerstva, tu sam rekao da postoje dvije skupine i da se Armenija nalazi između njih, vi ste spomenuli da da je Belarus u istoj skupini sa Armenijom, zato što su to države članice um, Euroazijske, Eurazijskog gospodarskog saveza zajedno sa Rusijom i Kazahstanom. No, iskreno rečeno, mislim da je uh, Euroazijska gospodarska unija isprazan projekt. Ne vjerujem da će taj projekt zaživjeti u idućih nekoliko godina. Nemam sada vremena objasniti zbog čega to mislim. Problem sa Azerbajdžanom je jednostavan problem zato što je to ne demokratski autoritarni režim. Predsjednik Alijev nije neko koji je zainteresiran u E, to je za demokratizaciju Azerbajdžana. Azerbajdžana ne zanima odnos s Europskom unijom koji bi uključivao problem ljudska prava uz demokratski, demokratske standarde. Njega naravno zanima suradnja s Europskom unijom, ali, kako da to kažem, e, samo na jednoj gospodarskoj razini, to mu je važnije ali nismo mu važni mi kao e, suradnja koja bi se temeljila na našim pravilima i vrijednostima. Završna primjedba o stavu Rusije prema državama istočnog partnerstva i prema istočnom partnerstvu kao takvom, kao politika koja je cilj uh, da se imaju uže odnosi sa zemljama istočnog partnerstva Europske unije. Ja imam tezu, ja smatram da je Putinova politika već bila upućena protiv tog približavanja između Europske unije i zemalja iz partnerstva 2004. godine on je promijenio svoj stav u proteklih deset godina, ali, kao što sam već spomenuo u svom izlaganju, mislim da ruska politička elita jednostavno mislila da je taj projekt e, ispazan projekt i oni su promijenili svoj stav 2013. godine i sada znamo da su otvoreno protiv bližih odnosa država istočnog partnerstva Europske unije, dakle protiv sporazuma o pridruživanju. Hvala vam lijepa gospodine Gromatski. Doktor Mazen, izvolite za vaše završne primjedbe. Da, vrlo kratko. Postavljeno je pitanje vezano za interese vrijednosti, je li to eh, nešto suprotno kako se s time nositi i tako dalje. Realisti smatraju da su to e, pomovi koji su oprečni, ali uvijek je moguće zapravo ostvariti pravilnu težu. Na primjer, ako postoji neki ako postoji neka vrijednost e, kod promicanja demokracije, neki interes, onda to možda nisam dobro iznio tijekom izlaganja, bi se moglo izvući jedna lekcija iz arapskog proljeća, a to je da je demokraciji potrebno vrijeme i da je demokraciju, da demokraciju potrebne institucije. Slobodni izbori ne mogu se održati ako imamo premalo finanskih sredstava za izborna povjerenstva i mislim da svih sedam država istočnog partnerstva imaju taj problem a parlament je učinkovit alat e, za demokraciju. Parlament je također manjkaju financijskih sredstava i ne mogu funkcionirati kao takvi. To je dakle još jedan način na koji se može privatizirati stanje. Što se tiče interkulturnog dijaloga, kako on pomaže u borbi protiv terorizma, naravno da to pomaže. Mnogi ljudi koji žive u toj regiji su radikalizirani zato što imaju krivo svačanje um, o zapadu, o tome kako se ovdje tretiraju muslimani veznih u slobodu i ispovijesti. Oni ne dolaze u Europu, oni ne gledaju europske televizijske programe, oni gledaju druge televizijske kanale i tako ih se radikalizira. I stoga je vrlo važno, mislim da je to jedan vrlo važan način. Još jedna stvar vezana uz uh, sigurnosnu dimenziju. Da, pojačati podršku e, vezano uz odgovor na problem izbjeglica. Mislim da je to bomba koja otkucava. To se događa u cijeloj regiji, ne samo u Jordanu, ne samo u Libanonu. Svugdje postoje ljude, ljudi koji bježe, koji nemaju poslove, koji žive na ulici. Vidim, sam, vidim ih i u Kairu. Njima treba pružiti mnogo pomoći, a tu se radi o ulaganju u sigurnost osim toga, u toj studiji sam to rekao je tu isto kratko što se tiče graničnih kontrola. Misije EUBAMA također treba više i učinkovitije financirati u idućem proračunskom razdoblju 2016-2020. Hvala lijepa. Dopustite mi da zaključim s današnjom točkom, time što ću zahvaliti našim stručnjacima, gospodinu Gromackiju i gospodinu Mazenu, koji su nam doista pružili obogačujuće analize i njihove stavove prema tome kako bi EU trebala reformirati svoju politiku susjedstva. Vidjeli smo vašu studiju, gospodine Gromatski, i veselimo se moći pročitati i vašu analizu, doktore Mazenu, vezno uz južno susjedstvo. Ispričavam se našem izvjetitelju do Kukanu zbog vremenskog ograničenja. No to nije prvi put, ali ipak mislim da smo imali vrlo dobru podnosnu raspravu i s ovime samo želim posjetiti da je prvo razmatranje izvješća gospodina Kukana predviđeno za 13. i 14. travnja a kasnije ćemo raspraviti isto i rokove o podnošenju amandmana. Mislim da pod razvoj nitko nema ništa za dodati. Sa dopuštenjem našeg predsjednika imamo 9. ožujka sljedeći sastanak našeg odbora u 7 sati i s ovime završavamo sastanak. Hvala vam lijepa. Oni koji ostaju na proširenom predsjedništvu molim da ostanu u ovoj durani. a sve druge molim da izađu zato što je to sastanak zatvoren za javnost. Hvala vam lijepa.